Good morning, ladies and gentlemen. Dobro jutro, dame i gospodo. Dobrodošli na sastanak pod odbora. I dozvolite mi da govorim svoj jezike. Ja sam iz Republike Češke, bez brige. Češki jezik je vrlo lijep jezik Zato molim vas, stavite slušalice na glavu. Prije svega, e, htio bih da usvojimo dnevni red. Svi ste ga primili i siguran sam da ga imate pred sobom. Imali komentara, primjedbi, dodataka? To nije slučaj, stoga mogu dnevni red proglasiti usvojenim. Druga točka. Pred nama je danas e, vrlo zanimljiv sastanak podijeljen u tri dijela. Prije svega bavit ćemo se odgovorom na hibridne prijetnje. Nakon toga naučit ćemo nešto više o operaciji Atalanta i na kraju e, priprema oružanih snaga Srednjoafričke republike za buduće sigurnosne izazove. I sada bih bez odgađanja prešao na stvar. Prva točka dnevnog reda je po meni vrlo interesantna, radi se o hibridnom ratovanju, hibridnim prijetnjama, to je pojam koji sve češće čujemo. I što se mene tiče, radi se o vrlo važnom pitanju, vrlo važnoj temi, a taj pojam smo počeli koristiti u vezi sa okupacijom Krima. i u vezi sa svim događanjima u istočnoj Ukrajini. Tu je stvoreno hibridno ratovanje i veliko mi zadovoljstvo poželiti dobrodošlicu dvama cijenjenim stručnjacima koji će otvoriti raspravu. Gospodin Heinrich Braus, e, pomoćnik glavnog tajnika za e, obrambenu politiku i planiranje e, NATO i Jorge Domek, izvršni direktor Europske obrambene agencije. Želite li vi otvoriti raspravu, gospodine? Izvolite, gospodine Domek, dajem vam riječ. Hvala lijepa. Zadovoljstvo mi je s vama razgovarati o ovoj vrlo relevantnoj temi. Posebice me raduje što je danas ovdje pored mene gospodin Heinrich Braus, pomoćnik glavnog tajnika NATO-a. Radi se o suradnji gdje i o raspravi gdje su prisutne dvije agencije NATO-a i EU-a odgovorne za planiranje kapaciteta. Bez sumnje, politički rečeno, živimo u turbulentnim vremenima i prošli put kad sam se obratio vašem pododboru, bili smo posvjedočili terorističke napade u Parizu u 11. E, mjesecu i Francuska je nakon toga aktivirala klauzulu solidarnosti 40, e, članak 42.7 i odmah nakon toga je Brisel stavljen na najvišu razinu uzbune, sigurnosne uzbune. I danas e, u 21. stoljeću linija razgraničenja između unutarnje i vanjske sigurnosti postaje sve manje vidljiva a konflikti u Ukrajini, Siriji i Libiji predstavljaju sve veće izazove za Europsku uniju, njezine građane i interese. A vrijeme je od ključne važnosti kako bismo razvili zajednički pristup za e, borbu protiv hibridnih prijetnji. I zato je važno usredotočiti se na agilnost i sposobnost država članica i Europske unije u anticipaciji i e, brzoj i koordiniranoj reakciji pokretne mete od nas zahtijevaju fleksibilne akcije i prilagodljive instrumente. Budući da je hibridno ratovanje pokretna meta, neću se previše baviti definicijom, nego bih započeo kratkim razmatranjem toga što uključuju hibridne prijetnje. Radi se o kombinaciji konvencionalnih i nekonvencionalnih vojnih i nevojnih, otvorenih i tajnih e, akcija koje za cilj imaju stvoriti ambivalentnost i zabunu u pogledu prirode i izvora prijetnje. Uočit ćete da je e, ova definicija bliska onome što se događa na istočnim i južnim granicama Europske unije hibridnim ratovanjem se bave e, i državne i nedržavne strukture. I to se ne događa samo isključivo u vojnoj dimenziji, nego u informatičkoj, diplomatskoj i gospodarskoj sferi konflikata. Iz moje perspektive svi pojedinačni elementi, primjerice informacijsko ratovanje, sajber cyber napadi, zatim konvencionalna vojni napadi i E, operacije destabilizacije su pojedinačno svima vrlo poznati, ali taj sinhronizirani, kombinirani pristup dodaje jednu novu e, dimenziju našem shvaćanju e, te prijetnje. I teoretski Europska unija bi trebala biti u dobroj poziciji za borbu protiv hibridnog ratovanja, zato što hibridne taktike podrazumijevaju kombiniranu upotrebu vojnih i nevojnih instrumenata a to je slično europskom pristupu prema vanjskim konfliktima. Međutim, hibridno ratovanje koristi kapacitete za koje Europska unija nije dobro osposobljena na institucionalnoj razini. Radi se o teritorijalnoj obrani, cyber ratovanju, odnosno cyber e, sigurnosti i komunikacijama. Mi imamo pojedinačne kapacitete, ali moramo naučiti koristiti ih na e, kombiniran i e, sukladan način. Hibridno ratovanje nije nepoznato Europskoj uniji i njenim državama članicama, ali jedan razlog zašto je hibridno ratovanje toliko opasno i destabilizirajuće, zato što je za vanjske agresore vrlo jeftino i jednostavno za pokretanje, ali je vrlo kompleksno i skupo za one koji su žrtva napada, zato što se napadač skriva iza nesigurnosti i dvojbe. Države članice su od Europske unije tražile da nađe odgovore koje će pomoći državama članicama da postanu otporne, otpornije na e, te hibridne prijetnje kako bi se unaprijedila kvaliteta europskih strateških komunikacija. Svjesni ste činjenice da je u lipnju prošle godine Europsko vijeće za obranu naglasilo e, potrebu da se mobiliziraju europski instrumenti za Um, uhvatanje u koštac sa hibridnim prijetnjama. Uh, a uh, europska uh, predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku um, pozvala je na suradnju sa NATO-om kako bi se unaprijedilo upravljanje krizama i odgovori na hibridne prijetnje a Europska vanjska služba za vanjsko djelovanje uz potporu Europske obrambene agencije i komisije je u konačnim fazama pisanja e, zajedničkog okvira za e, hibridno ratovanje. To će biti temelj za naše aktivnosti u pogledu hibridnog ratovanja. Međutim, već i prije objave samog dokumenta možemo nešto učiniti. Za propisno bavljanje hibridnim prijetnjama potreban je fokus na razvoj kapaciteta. U obrambenoj agenciji mi kapacitete promatramo iz različitih uglova. Bavimo se svim različitim linijama razvoja, primjerice doktrinom, sve do obuke, licenciranja, certificiranja. Isto tako vodimo računa i o kompletnom životnom ciklusu kapaciteta od koljeske pa do groba. Naša uloga jest ocijeniti, procijeniti e, učinak e, koji će hibridna prijetnje imati na razvoj sposobnosti i razvoj kapaciteta u Europi u najširem mogućem smislu. Važno je isto tako zapamtiti da nije sve hibridna prijetnja i uloga, vojna uloga treba biti jasna i definirana na svim razinama kriza. Jedan od naših glavnih zadataka u ovom trenutku jest razviti zajedničko razumijevanje onoga što ta prijetnja znači i utvrditi posljedice. I s tim ciljem će e, Europska obrambena agencija održati vježbu, tabletop vježbu sljedećeg tjedna, uključiti sve važne aktere kao što je Europska služba za vanjsko djelovanje, NATO, države članice, akademska zajednica i tako dalje. Provest ćemo niz različitih procjena i evaluacija kako bismo identificirali prijetnje hibridnog ratovanja i njihov učinak na razvoj sposobnosti, odnosno kapaciteta u Europi. U travnju ćemo ministrima obrane predstaviti te rezultate kako bismo im pomogli da se nose s hibridnim prijetnjama. Istovremeno, cilj je testirati postojeće prioritete na europskoj razini i e, vidjeti gdje je potrebno e, uvesti poboljšanja. Mi ne možemo sad anticipirati rezultate ove vježbe, ali ključno je pitanje jesu li e, države članice spremne za hibridne prijetnje, a odgovor može biti sličan sljedećemu. Prioriteti su nam u redu, ali moramo razmisliti kako da kapacitete koristimo na sveobuhvatniji i koherentniji način. Osim toga, ishodi, e, rezultati bi e, nam trebali ukazati e, na civilne kontingente i isto tako bi se analiza trebala fokusirati na strateške komunikacije i to sve s ciljem unapređenja naših kapaciteta. Znači, naš cilj nije izmišljati toplu vodu ne, i, stvoriti nove e, kapacitete i programe, nego a, e, cilj je vidjeti gdje je potrebno e, staviti naglasak što treba promijeniti i kako trebamo koristiti na bolji način postojeće kapacitete. Možda ćemo morati potpuno promijeniti fokus. Sada bih e, iskoristio ovu priliku da kažem nešto o novoj globalnoj strategiji. Nova globalna strategija će državama članicama dati prvu važnu, značajnu e, priliku od 2003. godine da usklade svoje obrambene interese i to je vrlo važno u kontekstu samita NATO-a u Varšavi u srpnju. To će predstaviti značajan, e, značajnu priliku za agenciju da da svoj doprinos e, u okviru svoje ekspertize za unapređenje kapaciteta Europske unije za bavljanje problemima kao što su hibridne prijetnje. Nalazimo se u vrlo izazov, vrlo teškoj, kompliciranoj e, okolini gdje su pred nama vrlo kompleksni izazovi, a imamo problema s resursima s druge strane. I to unato činjenici da se gospodarski izgledi za Europu poboljšavaju. Globalna strategija, isto kao i komisiji na akcijski plan za obranu, za nas su prilika za unaprijedimo europsku obrambenu i tehnološku bazu za obranu europske strateške autonomije. Kao što sam ranije rekao, nije svaka prijetnja hibridna prijetnja i u stvarnosti vojna uključenost, vojna involviranost će se limitirati i pokušat ćemo izvući najviše moguće iz civilnih sinergija. Moram isto tako naglasiti dvojnu važnost istraživanja i tehnologije. Ne smijemo si dozvoliti dvostruke troškove, a inovacije danas dolaze iz eh, tehnoloških kompanija, što je različito od situacije u prošlosti gdje su se obrambene kompanije bavile tim tehnološkim naprecima. A i u SAD-u i u Europskoj uniji velike e, količine dolara i eura se troše u e, civilnom sektoru kad se radi o obrani. A e, tehnologije za dvojnu uporabu su uvijek bile dostupne ali danas ih moramo koristiti na propisan način. Međutim, ne smijemo ih koristiti kao izliku za e, smanjenje troškova u e, sektoru obrane ili istraživanja i tehnologije. I e, tehnologije za dvojnu uporabu ne mogu zamijeniti europski obrambeni sektor, niti slučajno. Upravo suprotno, mi ako ne koristimo našu obrambenu industriju u Europi, izgubit ćemo je. Industrijska fragmentacija, nažalost, ostaje prepreka naše konkurentnosti. Naravno, moramo ostati usredotočeni na rezultate i programe. Postoje neki e, nedostaci, e, neke praznine u našim kapacitetima koji su naglašeni u e, našem planu koji bi se mogli riješiti kroz centar za hibridno ratovanje, kroz e, zračni nadzor, kroz e, isto tako program e, Missile Space Awareness. Ako sada ne počnemo se baviti tim prazninama na koordiniran način, to će predstavljati veliki rizik da se time bavimo na nacionalnoj razini na fragmentirani način, a to će ići na uštrb europske obrane općenito govoreći, a posebice naše industrijske i tehnološke baze. Htio bih e, iskoristiti ovu priliku da vam govorim o pripremnim radnjama u vezi sa e, ZSOP-om. Europska komisija je prepoznala da je ključno investirati u obrambene programe koji su usredotočeni na budućnost. Skupina osoba s kojom sam ja imao priliku surađivati nedavno je završila svoje izvješće o pripremnim radnjama e, za zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku. To bi moglo postati jedan e, kompletni obrambeni e, program istraživanja i razvoja Europske unije a dodana vrijednost u svakom slučaju će biti naglasak na istraživanje tehnologije od strane industrija i od strane obrambene industrije koji će ići u smjeru unapređenja europske obrane. To će sektoru obrane omogućiti da smanji troškove s time što će se više usredotočiti na industrijsko istraživanje i civilno istraživanje i razvoj. To će svakako promijeniti način na koji mi poslujemo, način na koji obavljamo nabavku, nabavu i način na koji uvodimo i e, uvodimo tehnologije u našu industriju ali isto tako to će imati učinka na naše gospodarstva, ali i na poziciju Europske unije eh, kao aktera na globalnoj sceni. Isto tako, eh, nove inteligentne tehnologije biti će jedna od ključnih faktora u razvoju obrambene tehnologije. Primjerice robotika Minijaturizacija, da spomenem samo dvije, će biti od ključne važnosti. I za to je vrlo važna naša interakcija sa industrijom. U brojnim područjima Brojna područja industrije su povezana sa hibridnim prijetnjama. Radi se o e, cyber prijetnjama i energetikom. Što se tiče cyber prijetnji, svi smo ranjivi i e, posvjedočili smo brojne napade, bili smo žrve brojnih napada. I to je isto tako alat za prikupljanje informacija. Zatim tehnologije za proizvodnju dronova e, sa vrlo visokim sposobnostima e, su na raspolaganju sve većem broju država. Isto tako, energetika je dobar primjer gdje možemo povećati sinergije sa civilnim sektorom. Naše vojne snage moraju biti otporne i e, energetska učinkovitost je od velike važnosti za borbu protiv hibridnih prijetnji. Moramo smanjiti energetsku ovisnost e, naših e, vojnih snaga, ali isto tako to će unaprijediti njihovu sigurnost. I zbog svega ovoga ključno je da Europska obrambena agencija e, ojača svoju ulogu u sve većem broju različitih europskih politika kako bi se vojna pitanja ugradila u sve politike. naš rad na hibridnim prijetnjama mogao bi dovesti do nove razine između odnosa u odnosima između Europske unije i NATO-a. Vi ste svi svjesni da stalno stavljamo naglasak na komplementarnost EU-a i NATO-a da izbjegnemo dupliciranje a prijetnje na jugu i istoku Europe su e, NATO i EU prisilile da unaprijede svoju suradnju i ta suradnja se sada intenzivira i to s pravom. U kontekstu hibridnog ratovanja to nije opcija, nego apsolutna nužnost. Stvarnost je takva da danas Europska unija i NATO surađuju mnogo više izvan okvira prethodne, prethodnih priješnjih odnosa nego u okviru takozvanog sporazuma Berlin Plus. Na odnosi NATO-a i Europske unije su najbolje mogući u kontekstu ovih političkih uvjeta. I moramo E, poboljšati suradnju u pogledu strateških komunikacija. Isto tako moramo e, izraditi zajednički katalog e, zajedničkih odgovora na hibridne prijetnje. Isto tako želim naglasiti da Europska unija E, ima dobru poziciju za borbu protiv hibridnih prijetnji, zato što imamo sveobuhvatni pristup, imamo učinkovitu kombinaciju e, vojnih, diplomatskih i humanitarnih sredstava. Ali zašto je to naša prednost? Uzmimo cyber prijetnje kao primjer. Europska e, strategija za cyber sigurnost se bavi ovim pitanjem na holistički način i ima sveobuhvatni pristup a NATO značajno radi u području sajbersigurnosti međutim oni se fokusiraju na aspekte kritičnih infrastruktura o kojima NATO kao organizacija ovisi, a ostatak e, kritičke e, infrastrukture u Europskoj uniji, a po time mislim većina toga nije u e, okviru, ne ulazi u NATO savez. I zato mi moramo se osloniti sami na sebe u cyber kontekstu. Mi često mi često cybersigurnost uzimamo zdravo za gotovo, a ona ima učinka i utjecaja na brojne druge sektore i zato mi možemo mnogo učiniti kroz e, fokus na tehnologiju, obuku, svjesnost i dijeljenje informacija. I to u kontekstu vojnog pristupa. Europska obrambena agencija je razvila e, vježbu za E, cyber sigurnost i to na sveobuhvatan način gdje je uključila e, e, industriju i infrastrukturu. Osim toga, Europska unija raspolaže velikim rasponom instrumenata od komisije i svojih agencija u brojnim politikama koje su relevantne za brojna područja koje sam upravo spomenuo, a isto tako brojni su primjeri gdje se to može primjenjivati. Ako Europa uspije adekvatno odgovoriti na cyber prijetnje, to će nam omogućiti da damo značajan doprinos sigurnosti Europe, da postanemo relevantan partner i pružatelj usluga sigurnosti, a ne konzument usluga sigurnosti. I u e, oba ta područja e, agencija ima vrlo važnu ulogu u našim e, tekućim i planiranim aktivnostima. A zaključit ću time što ću naglasiti važnost suradnje EU-a i NATO-a u ovom kontekstu. Naš zajednički odgovor jest velika mogućnost za nas. I mi prije sljedećeg e, e, samita vijeća i samita u Varšavi moramo poboljšati suradnju, moramo slati istu stratešku poruku, moramo surađivati u svim područjima, posebice u financijskom, gospodarskom i energetskom sektoru a komparativna prednost Europske unije i NATO-a treba se upotrijebiti do maksimalne moguće mjere, odvraćajući učinak NATO-a i komplementarnost naših alata i instrumenata su e, vrlo dobar razlog za unapređivanje suradnje. Hvala vam lijepa. Hvala. Gospodine Domek, na ovoj vrlo ažuriranoj informaciji o svjetskom ratovanju i također o podacima, na podacima o složenoj vježbi. Prije nego što predam riječ e, sljedećem govorniku, gospodinu Brausu, imam jednu molbu za dodatnim informacijama. Jedna od sastavnica hibridnog ratovanja je također i borba dezinformacijama. Koliko znam, Europska unija trenutno gubi ovu bitku. Prisjetimo se samo milijuna eura koje Rusija ulaže u recimo televizijski kanal Russia Today. što Europa čini na tom području. Mi zaostajemo i to značajno. 2014. godine Europsko vijeće je zadužilo visoku predstavnicu Mogherini da osnuje odbor ili tijelo ili neku radnu skupinu koja će se pozabaviti dezinformacijama koje dolaze iz Rusije. To se tijelo sastojalo od osmero ljudi, a za njegove potrebe nisu izdvojena nikakva sredstva. Dakle, to je sve trebalo pokriti proračunom koji je već bio unaprijed dogovoren. Dakle, mislim da nećemo moći obraniti Europu od ovog ratovanja dezinformacijama koje Rusija vodi protiv Europske unije i pitam se možete li vi tu nešto učiniti? Možete li vi razviti neko protuoružje za borbu protiv dezinformacije, propagande koja dolazi iz Rusije u Europu? Evo, toliko od mene, a sada pozdravljam gospodina Brausa. Thank I želim vam zahvaliti na ljubaznom pozivu da se pridružim radovima ovog odbora i doista mi je drago što mogu sudjelovati u ovoj raspravi o hibridnom ratovanju sa gospodinom Domekom. Europski parlamenti i vaše nacionalni parlamenti imaju ključnu zadaću u obrambenoj i sigurnosnoj politici Europske unije. To uključuje i suočavanje sa velikim prijetnjama u smislu hibridnog ratovanja. Europska komisija eh, se s time nosi uz pomoć eh, i potpore javnog mijenja, što također jača i nacionalnu otpornost na takve prijetnje. Naravno, kako bismo to i dalje nastavili djelovati, e, činiti, trebamo zadržati i stalno otvorene kanale komunikacije. Stalno se bavimo istraživanjem ih e, načina upotrebe moći u raznim područjima. No ono što smo vidjeli u slučaju Rusije u posljednje dvije godine i također u slučaju Isisa ili Daesha jest širok raspon političkih, vojnih ili civilnih instrumenata koji se međusobno kombiniraju i koriste u iskorištavanju ranjivih točaka i slabosti njihovih navodnih protivnika ili neprijatelja. Sa stajališta NATO-a hibridno ratovanje je zapravo sofisticirana kombinacija konvencionalnih i nekonvencionalnih otvorenih ili prikrivenih sredstava kojima se nastoje postići politički ili geostrateški ciljevi. Naša procjena, procjena veleposlanika je Dobeka i naša procjena NATO su gotovo istovjetne. Hibridno ratovanje vodi se u širokom spektru, odnosno putem diplomatskih, političkih, informacijskih, vojnih, financijskih, obavještajnih e, i pravnih kanala. E, usput rečeno, ako se prisjetite načina na koji je rusko vodstvo e, provelo upad u Ukrajinu, to je zapravo bio pokazni model hibridnog ratovanja od samoga početka i to se i dalje nastavlja. Dakle, svoj, spoj svih tih mjera e, daje jedan vrlo sofisticiran pristup. Protivnici koji se služe hibridnim strategijama i dalje će biti nejasni i dosmisleni i tvrdit će da ostvaruju legitimne ciljeve, a e, svoje aktivnosti će nastaviti provoditi e, ispod e, jednog praga koji bi izazvao našu reakciju. To utječe i na donošenje odluka i na koordinirani odgovor međunarodne zajednice. U slučaju Rusije to uključuje izbjegavanje izravnog vojnog sukoba, ukoliko je to moguće. Iako je hibridna strategija nešto što predviđa također i upotrebu vojne sile i to ne smijemo zanemariti kao što je se pokazalo i na slučaju Ukrajine, priroda hibridnih vojnih kampanja ukazuje na to da je obrana od takvih prijetnji zadaća i međunarodne zajednice, međunarodnih organizacija i nacionalnih vlasti. Naš odgovor mora biti sveobuhvatan i koordiniran. Trebamo biti spremni upotrijebiti sve sva diplomatska, informacijska, vojna i e, civilna i obavještajna sredstva koja su na raspolaganju objema organizacijama. Zbog toga Europska unija i NATO će se moći bolje suočiti sa ovim prijetnjama ako djeluju zajedno. Također, sigurnosno okruženje se mijenja. Na sastanku na vrhu NATO-a 2014. godine NATO je pokrenuo rad u brojnim područjima koja su povezana sa hibridnim ratovanjem. To uključuje i prikupljanje i razmjenu obavještajnih informacija, naznaka i upozorenja, razvoj kapaciteta, strateške komunikacije i suradnju sa drugim međunarodnim organizacijama i našim partnerima suzbijanje hibridnog ratovanja je također sastavni dio našeg akcijskog plana za spremnost koji određuje u detaljima sve što je potrebno učiniti kako bi se naše organizacije prilagodile novom sigurnosnom okruženju. Taj akcijski plan za spremnost ili RAP sadrži i jednu strategiju u kojom se izlaže uloga NATO-a u suzbijanju hibridnog ratovanja i to je e, razrađeno na sastanku NATO-a u prosincu prošle godine. Naši se saveznici slažu da odgovor na hibridnu kampanju mora biti sljedeći, odnosno e, da to, na to trebaju reagirati država ili skupina država koje su napadnute, ali E, jasno je da razne države imaju i različite sposobnosti suočavanja sa takvim prijetnjama i zbog toga se obraćaju za pomoć organizacijama kojima pripadaju ili partnerima. Ključna uloga NATO-a u pružanju potpore saveznicima je i dalje vojne prirode. Njena je, e, cilj odvraćanje i sprječavanje eskalacije hibridnih kampanja u vojni sukob. Naravno, NATO je spreman e, ojačati kapacitete saveznika i pomoći zahvaćenim e, narodima ukoliko je to moguće i potrebno. I to iziskuje također i spremnost naših konvencionalnih i specijalnih snaga sukladno planu e, za spremnost i to je od važnosti u suzbijanju hibridnog ratovanja. Naša strategija donosi jedan okvir sa tri međupovezane funkcije. Priprema, odvraćanje i obrana. Priprema znači da NATO mora biti sposoban e, identificirati, e, razmotriti hibridne prijetnje, analizirati ih na političkoj razini i reagirati na odgovarajući način. Također, saveznici trebaju prepoznati svoje slabosti i pojačati svoju otpornost na svim razinama vlasti. Individualne države moraju imati sposobnost oduprijeti se takvoj hibridnoj vojnoj kampanji. To također e, iziskuje veće napore međunarodnih organizacija u pomaganju državama da izgrade svoju otpornost. Europska unija raspolaže velikim rasponom sredstava koje je opisao veleposlanik Domek, no NATO može pružiti pomoć u konkretnim područjima, recimo u zaštiti infrastrukture i u e, cyber obrani. Također spremnost vlasti na nacionalnoj razini može odvratiti jednog protivnika koji se sprema na hibridni napad. Također je zato potrebna čvrsta politička volja i također čvrsta i vidljiva vojna prisutnost što će pomoći u odvraćanju jedne hibridne kampanje. Spremnost saveznika na brzu upotrebu snaga i također sposobnost odgovaranja NATO-a pravovremenim donošenjem odluka su ključni za vjerodostojno odvraćanje. Ukoliko dođe do hibridne kampanje protiv jednog NATO-vog saveznika, može doći do potrebe za obranom. Država koja je napadnuta obratit će se NATO savezu i drugim organizacijama kojima pripada kako bi zatražila su moguću pomoć. Ključna uloga NATO-a je ovdje pokretanje odgovarajućih vojnih mjera kojima će se e, provoditi također i odgovarajuća narativa, ali zapravo obrana nije samo vojne prirode. Također će u tome sudjelovati i druge civilne agencije, a poduzet će se i druge mjere poput ekonomskih sankcija. Kako bi naša strategija bila doista učinkovita, ova tri supa treba poduprijeti sveobuhvatnim e, i usklađenim strateškim komunikacijama kako bi se suprotstavili propagandi i lažima i mitovima. Time ćemo također jasno prenijeti svoje poruke na dosjedan način. Treba uskladiti komunikaciju država, NATO-a i, ako je to potrebno, Europske unije ona mora biti dosljedna i to je naše mišljenje. I to je dio odgovora na vaše pitanje, ali kasnije ću se na njega vratiti. Nadalje, imamo također i jednu internu i jednu vanjsku metodologiju koja je također izložena u našoj strategiji. Unutar NATO-a nastojimo biti proaktivniji i spremniji i povećavati našu otpornost. To uključuje i učinkovito obavještajno djelovanje, što nije lako ostvariti sa 28 zemalja članica, zatim analizu, upoznavanje sa situacijom i e, brzo ili vrlo brzo donošenje odluka. Naravno, time želimo poduprijeti političko i vojno djelovanje. Sada imamo predviđene postupke koji NATO i vijeću NATO-a omogućuju donošenje odluka unutar 8 do 12 sati. To može uključivati i raspoređivanje i angažman snaga i kapaciteta ukoliko to bude potrebno. No sve to treba poduprijeti odgovarajućim programima uvježbavanja i usavršavanja diljem saveza, a to nije nešto što vrijedi samo za vojsku, nego i za veleposlanike, za ministre i ostale. I mi smo sada počeli provoditi takav program. Na vanjskoj razini zahtjevi za učinkovitom suradnjom NATO-a i koordinacija s partnerima sa važnim međunarodnim organizacijama, naročito sa Europskom unijom, ključni su za suzbijanje hibridnog ratovanja. NATO može i mora pridonijeti sveobuhvatnom odgovoru međunarodne zajednice s glavnim naglaskom na pružanje pomoći državama koje su izložene hibridnim prijetnjama. Mnogo je napretka ostvareno u tom smislu. Europa i NATO počele su izdvajati određena područja za užu suradnju, upoznavanje sa situacijom, strateška komunikacija, civilno-vojna suradnja i hibridna obrana. Ja znam da su to područja koja će se također razmatrati u kontekstu zahtjeva za kapacitetima. Kao što ćemo razmotriti i na nadolazećoj stožernoj vježbi krajem ovog mjeseca na kojoj smo upoznani da sudjelujemo do vijeća u lipnju i sastanka na vrhu NATO-a u srpnju u Varšavi moramo dogovoriti konkretne preporuke za suradnje između NATO i Europske unije u ovom području. To bi moglo dovesti do sljedeća sa našeg stajališta. Prvo, čvrste i uskađene izjave visokih dužnosnika NATO-a koje će predstaviti do sada postignuta ostvarenja u smislu praktične suradnje. Drugo, trebamo pokazati da smo se sporazumili o dvama paralelnim scenarijima, dakle koji će omogućiti užu suradnju naših organizacija i u eventualnoj E, hibridnoj krizi, dakle u oči iste i jednom kada do iste dođe. I isto tako trebamo ispitati te postupke u stvarnim vježbama, ako bude moguće, paralelnim vježbama u nadolazećih nekoliko godina. Znamo da to neće biti jednostavno. No, glavni tajnik NATO-a Stoltenberg doista je spreman ostvariti opipljive rezultate budući da su ustroj Europe i NATO-a nešto što se međusobno nadopunjuje. Također želimo e, izvojiti neke elemente našeg e, paketa za suzbijanje hibridnog ratovanja na nadolazećem sastanku na vrhu. I na kraju, kao što smo čuli od veleposlanika Domeka, Europa i NATO teže istim ciljevima, odnosno poboljšanju naših sposobnosti, boljem razumijevanju i reagiranju na hibridne kampanje. Također žele izvojiti potrebno vrijeme za e, osmišljavanje odgovora i izgradnju otpornosti i kapaciteta koji su potrebni za opiranje takvoj kampanji i za sprječavanje eskalacije u vojni sukob uža suradnja između NATO i Europske unije pomoći će nam da to ostvarimo, a s obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo ne možemo svi dopustiti da učinimo išta manje. Hvala vam na pozornosti. Hvala, gospodine Hvala na tome što ste nam tako zorno prikazali na to stajalište o hibridnom ratovanju. Svi sam svjesni da živimo u vrlo modernom svijetu. Još nisam e, čuo za vojne vježbe u hibridnom ratovanju. To je meni potpuna novost ali naravno najvažnije je da se sve odvija u suradnji između NATO-a i Europske unije i hvala vam na tome. Dopustite mi da sada otvorim raspravu. Želi li se tko od koordinatora javiti za riječ? Da, gospođo Gomeš. No, prije nego što zaboravim, da ću riječ sebi ja imam pitanje o NATO-u. To je poznati ili zloglasni članak peti, odnosno kako ćete obraniti jednu zemlju članicu NATO-a koja je izložena napadu? Odnosi se to na hibridno ratovanje također? Dopustite mi da se prisjetim Green Mana u Rusiji. Obuhvaća li to i napade takve vrste od strane Rusije? Obuhvaća li, odnosno je li to obuhvaćeno člankom petim o uzajamnoj pomoći i hoće li to omogućiti uzajamnu pomoć? Evo, sada ću otvoriti raspravu. Gospođa Gomeš ima riječ. Dopustite mi da vam zahvalim na ovoj istrpnoj izjavi i na vašem pristupu, jer vidimo da postoji veliki jaz između onoga što se prepoznaje doista kao jedna hitna potreba i stvarnosti kada je riječ o pripravnosti. Moje pitanje odnosi se u prvom redu na sposobnost e, opiranja i otpornosti kada je riječ o hibridnom ratovanju. Jeste li utvrdili koji dio upravljanja našim državama je u rukama organizacija za koje zapravo ne znamo, cyber organizacija za koje nikad nismo čuli ili pa koje poznajemo, ali na koje se ne bismo smjeli osloniti. Nedavno sam sa odborom Libe posjetila Kinu i saznala sam da postoje kompanije koje poštuju kineske propise koji su zapravo potpuno nespojivi s našima kada je riječ o zaštiti podataka, a one imaju ugovore sa europskim vladinim agencijama. I to nije čak koji je koji izaziva najveću uzbunu. I su kompanije koje mogu također pridonijeti obrani od hibridnih napada. I to se izravno povezuje sa terorizmom. Evo, jučer sam čula neke informacije o ljudima u Libiji prema kojima ekstremističke organizacije u Libiji mogu doznačivati novac ekstremističkim organizacijama u Turskoj i u Velikoj Britaniji, a to je jedino moguće zato jer se financijski sustav oslanja na e, računalne kapacitete i nikoga nije briga. I zapravo deregulacija u financijskom sustavu omogućuje korištenje ovakvih kanala koji omogućuju brzo doznačivanje novca. I zapravo to je jedan oblik financiranja terorizma koji je ostao zanemaren. E, gospodine Braus, možete li nam nešto više reći o pripremama u vezi sa najavljenom mogućnošću da će NATO zajedno sa Europskom unijom uključiti se u djelovanje na Egejskom moru kako bi se pomoglo u izbjegličkoj krizi. Znamo da to nije samo po sebi sigurnosna kriza, to su ljudi koji bježe od rata i terorizma, ali naravno to ima i razne implikacije po sigurnost. I to je zanimljivo jer Turska koja na neki način igra dvostruku igru jest spremna na suradnju, ali s druge strane pak e, imamo problem e, u odnosima između Europe i NATO s jedne strane i Cipra s druge. Dakle, hoće li se to moći riješiti ili hoće li to zakomplicirati situaciju? I što možemo očekivati od NATO-a u tom slučaju? Oni od nas koji su nedavno posjetili stožer operacije Sofija znaju da ta operacija ima svoje granice. Na kraju krajeva ona će se poslužiti eh, i eh, ljudi kao partnerima kako bi se došlo do ljudi koji su krijomičareni. I imam pitanje za veoposlenika Domeka o jačanju civilno-vojne suradnje i o dvojno namjeni istraživanja i tehnologije. Ispitujem joj već mogućnosti obzora 2020. Dakle, hoće li se to moći iskoristiti u slučaju takvih proizvoda dvojene namjene u okviru obzora 2020. godine i istražili se ili ispituje se već e, ta mogućnost iskorištavanja tog programa za naše potrebe u ove svrhe. I sjećam se, nakon prvog napada u Parizu, jedan od eurozastupnika otišao je posjetiti razne europske gradove ili središta i čuli smo među vremenu da su se sicanenca odvojili i da su tu postojale barijere. Kada bismo upravo u protivnom trebali imati više razmjene informacija i trebali bi ostvariti jaču suradnju između zemalja članica. No, to se u vremenu, je li se to u međuvremenu poboljšalo ili imamo i daljnju ovu fragmentaciju između obavještajnih službi u Europskoj uniji kada je riječ e, o razmjeni informacija između zemalja članica. I na kraju istaknuli ste opasnost RPA sustava u hibridnom ratovanju jer bi se teroristi mogli njima poslužiti za um, postavljanje hibridnog oružja i tako dalje. Dakle, je li bilo takvih pokušaja? Znam da smo u parlamentu usvojili uredbu o takvim instrumentima, ali uglavnom u civilnom sektoru i meni se ne čini da u tom okviru se bavimo i eventualnim vojnim prijetnjama u tom smislu i hoće li agencija intervenirati u ovaj okvir? Děkuji, paní imate Hvala lijepa. Gospodin izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Kao prvo, dozvolite da kažem da je, prema mojem mišljenju, NATO ključni čimbenik kada se radi o miru i sigurnosti i moramo ga apsolutno zadržati. Zato ću vam reći vrlo iskreno što mislim o ovome. Kao prvo, slažem se da postoji vrlo veliki izazov. Dakle, napadi na internetu, takozvani cyber napadi, koji uglavnom dolaze iz Sjeverne Koreje i Kine, veliki su problem. Sjedinjene američke države navodno također obavljaju iste napade. Kažemo ono što sam e, čuo i što se pokazuje iz dana u dan na sve članice NATO-a, a trebali bi biti naš glavni saveznik, zato što na taj način pokušavaju doći do informacija. Prvo pitanje koje se postavlja je kako možemo imati protumjere protiv naših e, neprijatelja, a s druge strane mislim da borba protiv hibridnog ratovanja i obrana protiv hibridnog ratovanja svakako jest nešto čemu se trebamo posvetiti. Međutim, to se ne svodi sve samo na takozvane cyber napade. To je vrlo zastarjeli koncept. Radi se jednostavno o pitanju infiltracije, neizravnog sukobljavanja, Pogledate li primjerice rate za oslobođenje u Alžiru, možemo tamo vidjeti da se koriste neki ključni elementi koji su slični ratovanju u Vijetnamu nekada. Međutim, iako mi to sada zovemo hibridnim ratovanjem, mislim da to nije nešto posebno novo, nije to neki novitet. I ranije su se vodile slične operacije. No, govorim prema vlastitom iskustvu. Više od 20 godina radio sam kao dopisnih iz ratom zahvaćenih područja i mislim da je vrlo važno imati na umu da je e, službena propaganda i dalje propaganda. Nikada ne vjerujete potpuno onome što ste dobili kao informaciju, čak i ako to dolazi iz takozvanog službenog izvora. Danas, kao što je ranije spomenuto, e, imate vrlo snažan utjecaj televizijskog kanala Russian Today, što je zapravo jako skupo i dobro plaćeno smeće, ali činjenica je da ima utjecaja. S druge strane imamo izravnu prijetnju od strane takozvane islamske države u fizičkom smislu, ali isto tako i u simboličnom ikonografskom smislu, da tako kažemo. To je nešto što nam predstavlja problem. Tu je i Boko Haram koji provodi operacije u Africi. Činjenica je da postoje dobre analize onoga što se događa, postoji i literatura, postoje fantastični članci o tome. Međutim, promotrimo li stvari dio po dio, točku po točku. Pogledamo li Irak? General Suleman se bavio pitanjem islamske milicije od E, najnižih do najviših razina. Ali tome se nije pristupilo na odgovarajući način. Razgovarao sam sa vojnicima na terenu o tome. Iračka vojska zapravo ne postoji, iako se tvrdilo da se zapravo radi na tome. E, čak i kad je omjer snaga 15 e, naprama 1, oni i dalje uspjevaju osvojiti glavna uporišta. Usprkos činjenici da nemaju snažnije snage i dalje uspijevaju, e, barem e, na papiru, i dalje uspijevaju izvojevati vrlo e, bitne borbe. Tu je naravno i civilni sektor. Možemo vidjeti zapravo da su određene skupine posebno ugrožene. Kršćani primjerice koji se nalaze između Čekića i Nakovnja I zapravo što mi imamo na terenu u konkretnom smislu osim tih nevjerojatno dobrih analiza? možemo vidjeti da zapravo nismo uspjeli postići sve ove godine ono što je Rusija uspjela u roku tri mjeseca na prilično barbarski način, to je činjenica, ali su bili vrlo efikasni. Kada govorimo o Libiji, posluje dakle dva e, područja, Dirna i Sirte, gdje postoji mogućnost prekida interkomunikacije. Što se tiče Sahela, Francuska je svojom operacijom Bahan e, tamo bila aktivna, ali zapravo jednokratno. Trenutačno, islamska država zapravo kuca na vrata svih većih uporišta, uključujući i Mali i Mauritaniju, gdje se zapravo javlja nekakva vrsta latentnog terorizma. također možemo vidjeti zapravo da se u tom dijelu nalazi i najveće tržište e, oružjem u Afričkoj. E, neki kažu da je Čad zapravo vrlo stabilna zemlja, ali istovremeno radi se o vrlo složenom području zato što imate predsjednika koji dolazi iz manjinskog e, plemenskog okruženja a Boko Haram djeluje zapravo skroz od jezera Čad pa do granica sa Sirijom. Francuska je članica NATO-a ali zapravo ne preuzima stratešku ulogu koju bi trebala imati u toj regiji. Što mislite o tome? Hvala gospodine Nat. Gospođa Lozing, izvolite. A svi ostale koji se žele javiti za riječ, molim vas, budite kratki, zato što imamo još dvije točke dnevnog reda e, koje svakako želimo obraditi. Hvala. Ja sam malo zakasnila, tako da moram priznati da nisam čula cijelokupna uvodna izlaganja. No, mislim da mi dojmovi ne bi bilo bili drugačiji čak i da sam bila ovdje od samog početka ovoga sastanka. Moram priznati da mi neke stvari nisu u potpunosti jasne. Željela bih zaista shvatiti što pokušavate reći. Naravno, to je nešto što je povezano sa samom temom hibridnog ratovanja, ali isto tako govorili ste o vojnim e, odgovorima ili rješenjima. Imam nekoliko konkretnih pitanja s tim u vezi. U jednom trenutku ste spomenuli činjenicu da se poduzimaju vojne protumjere. Ne znam što točno znači taj pojam vojne protumjere, ne razumijem što se skriva iza toga pojma kad ga tako koristite. I govorili ste o potpori neodgovarajućem diskursu. Što smatrate potporom neodgovarajućem diskursu? Na što se to konkretno odnosi? Zanima me zapravo što to konkretno znači u konkretnom smislu. Kad govorimo o takozvanim cyber napadima, to nije nešto što će doći iz Russia Today ili će doći iz nekakve vojne baze. To su napadi koji dolaze sa drugačijeg mjesta. Što ako se primjerice radi o napadu koji je pokrenut doslovce iz samoposluživanja ili iz robne kuće u Nizozemskoj? Na koji način se nositi s takvom vrstom napada i kako kao što ste sami rekli, organizirati vojnu reakciju ili vojno rješenje za tako nešto. Također, gospodine Nat je, čini mi se, spomenuo jednu stvar e, s kojom se i ja slažem. A to je da ovo što ćemo sada svjedočimo nije ništa novo. Nisu takozvani ljudi u zelenom izmislili ove nove oblike ratovanja. Jedan dio tih oblika postoje već od ranije. E, koristio se u nekim drugim arenama. Smatrate li da se sada to koristi na drugačiji način ili naše korištenje ratovanja e, u cyber prostoru nije na razini. Moje sljedeće pitanje je što sa zemljama poput primjerice Njemačke? Ako su uključene u takav oblik ratovanja, dakle tog internetskog cyber ratovanja, kako mi kao građani možemo uopće znati što se poduzima, što se radi, a mislim da jest važno da postoji parlamentarni nadzor. U nekim zemljama taj nadzor možda ne treba biti tako snažan, ali u mojoj zemlji primjerice gdje je parlamentarni nadzor nešto što je e, dosta e, snažno, takva stvar je nužna. Dakle, mene zanima kakve su naše mogućnosti da provjeravamo što se zapravo događa i kakve su naše mogućnosti da kažemo ne, ne želimo primjerice sudjelovati u tom napadu ili u toj reakciji. Hvala lijepa, gospođo Luzing. E, vrlo zanimljivo gledište situacije. Ovo je nešto o čemu se ja vrlo često pitam. Gospodin Šavroz, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče uvijek treba tražiti pravo na vlastita prava. Međutim, znam da vi želite da to zaista zaživi u praksi. Slažem se s onime što je rekao gospodin Nart. on je to možda rekao ne baš diplomatski, možda malo više ofenzivno, ali iako smo politički zapravo različiti, mislim da se u suštini slažemo. Činjenica je da imamo posla sa nevjerojatnom propagandom. Kao prvo, radi se o propagandi o hibridnom ratovanju. Govori se dakle o SAD-u, Španjolcima protiv Napoleona i tako dalje. I to su sve stvari koje su poznate, a mi o tome govorimo kao da se pojavljuje nešto novo što do sad nikad nije bilo poznato. Izgleda kao da nam treba nova prijetnja kako bi se opravdala nova vrsta obrane i nova uloga NATO-a. Fantastična propaganda, upravo nevjerojatno. Propaganda koja se tiče metode treba objediniti, treba dijeliti kako bismo imali snažni sinergijski efekt, kako bismo bili učinkoviti. Oprostite, ali ja sam radio za Tales, DASO, SNEKMA velike industrijske skupine. Prvenstveno radi se o kompanijama koje su nacionalne naravi. Da se na nacionalnoj razini nije istraživalo i razvijalo, ne biste sada na raspolaganju u NATO imali stvari koje imate na raspolaganju. Dakle, to su stvari koje još uvijek postoje eh, u eh, Europi. Eh, kao primjer uzimam EADS. Tu smo uzeli francusku tehnologiju, njemačku industriju i njemačke tehnike prodaje ali ja sam govorio i vi možete razgovarati sa e, ljudima iz istraživanja i razvoja i e, oni će vam reći da Francuzi i Njemci nisu zajedno radili, ne bismo dobili apsolutno ništa. Dakle, ne treba govoriti o ideologijama, nego bavimo se činjenicama. Još jedna stvar koja se tiče propagande, jest e, to što vrlo često kada čujemo da trebamo objedinjavati, koristiti zajedno, imati sinergije, glavni odgovor koji se javlja je NATO. NATO je taj koji će pomoći Europi. Zatim smo rekli da postoji propaganda drugih strana kako bi se izbjegla naša vlastita propaganda. Cijelo vrijeme se govori o propagandi, kako ne, kada imamo Irak, oprostite, dakle spominjem oružje masovnog uništenja. Zatim Libija, vidimo kakav je rezultat. Sirija, a vidimo kakav je rezultat. E, pa vidimo savez s Turskom, a vidimo kakav je rezultat. Objektivno to je savez sa Daeshom. Ma molim vas, budimo ozbiljni, nemojmo neprestano druge optuživati za propagandu. Pogledajte malo gdje ste, e, zapitajte se imate li i vi putra na glavi. E, izgleda da zapravo vidimo e, čačkalicu u tuđem oku, a vlastitom ne vidimo gredu. Na koji način zaista možemo efikasno djelovati. Kolega Nart je naglasio ulogu koju je odigrala Francuska. Ja sam zapravo za to da jasno sagledamo stvari. Ne smijemo idealizirati stvari. Mi ćemo se uspjeti obraniti ako ulažemo sredstva u vlastitu obranu i mislim da je pogledamo li kakva je situacija možemo zaključiti da Europa danas neprestano izdvaja dodatna sredstva za istraživanje i razvoj, pokušava dobiti više. Ja nemam ništa protiv toga da se neke stvari objedinjavaju, ali to mora biti ciljano objedinjavanje. Na neki način moramo objediniti instrumente istraživanja, a iako o tome stalno govorimo, to nas u ovom trenutku nije dovelo ni do čega. Ja sam stoga za jedan objektivniji pristup. Želim da radimo na činjenicama i na stvarnosti, a ne na propagandi i onome što iz propagande proizlazi. Hvala. Hvala lijepa. Vaš je doprinos bio vrlo originalan, kao i uvijek. Sada gospodin Zemke, izvolite. Hvala lijepa. Tražili ste od nas da budemo kratki i da se bavimo temom. Prva stvar koju želim reći je sljedeća. Hibridno ratovanje u današnje vrijeme polučuje efikasne rezultate. Međutim, ono što mene brine jeste da je naš pristup previše defenzivan. Naime, naš se pristup previše sastoji od toga da se bavimo načinom kako odbiti napade postojećeg hibridnog ratovanja i kako se zaštititi kao članice NATO ili članice Europske unije. Međutim, pitanje koje se postavlja, hoće li NATO biti spreman? Je li NATO spreman i sam koristiti načela hibridnog ratovanja. Jes, je li NATO spreman koristiti takve vojne metode? Jer ako se zaista kaže, a kaže se da je u modernoj e, ratnoj areni korištenje hibridnog ratovanja vrlo efikasno, onda se treba također i postaviti pitanje je li i NATO spreman koristiti takvu vrstu ratovanja. Imam još jedno pitanje. Nedavno sam pročitao da je Europska obrambena agencija u veljači ove godine organizirala vojne vježbe u Švedskoj. Pitam to zato što to niste spomenuli u svojem vrlo zanimljivom uvodnom izlaganju. Možete li mi reći na šta se ta vojna vježba konkretno odnosila? I kakve ste zaključke, odnosno ishode iz te vježbe izvukli? Hvala. Hvala. Gospodine Zemke, na ovim pitanjima. Izgleda da smo ovime došli do kraja popisa govornika. Šest se govornika javilo za riječ i postavilo pitanja, sada dajem riječ našim gostima. Gostima prepuštam da odluče kako će odgovoriti na pitanja, možete odgovarati na izmjence i možete jedan drugome prepuštati riječ kako smatrate da je shodno. Hvala lijepa dame i gospodo na ovim pitanjima. Radi se o pitanjima koja su raznorodna i pokušat ću ih nekako grupirati. E, ispričavam se ako zaboravim aspekt ili dva. E, vratit ću se na to, svakako me podsjetite. Zatim će mi naravno pomoći i gospodin Domek. Krenut ću sa posljednjim pitanjem. Ne bismo li mi također trebali koristiti e, hibridno ratovanje u našim napadima? Ono što je zanimljivo jest da Rusi smatraju da e, mi provodimo hibridno ratovanje protiv njih. Dakle, govore o zapadnjačkim intrigama i aktivnostima koje dovode u pitanje samu rusku vladu. I to je ono što oni smatraju e, čimbenikom destabilizacije na najvišoj razini i smatraju da se među ostalim i to događa u Ukrajini. Dakle, u određenoj mjeri radi se o percepciji. Ovisi o tome koje vam je stajalište, gdje se nalazite. Međutim, kao predstavnik NATO-a ja moram odlučno reći da mi ne ulazimo u hibridne oblike ratovanja. Nemojmo zaboraviti da je hibridno ratovanje ratovanje. A mi u NATO-u provodimo samo aktivnosti koje su obrambene naravi, dakle ako nas se napalo. Dakle, naša strategija da se borimo protiv hibridnog ratovanja jest, imate potpuno pravo, defenzivna, to ste dobro rekli. Dakle, radi se o e, defenzivnom i reaktivnom ratovanju. Koja se poteškoća tu javlja? državni i nedržavni akteri koji pokreću kampanje hibridnog ratovanja protiv saveznika ili partnera pokušavaju ostati u tom dvoznačnom prostoru, nastoje ne u potpunosti otkriti svoje namjere, a prag koji zapravo služi da bi se nešto izdvojilo kao e, vojna akcija i dalje je veliki izazov. Naime, radi se o članicama NATO-a koje su sve demokracije i gdje parlament zapravo vrši nadzor. Postavlja se pitanje kako određeni razvoj događaja protumačiti kao prijetnju, dakle određeni razvoj događaja u kojem sudjeluju određeni akteri. To je jedan od najvećih izazova. I možda je to zapravo ono o čemu je govorila i gospođa Luzi. Što sada činimo po pitanju podizanja razine svijesti vezano u situaciju? Nastojimo prikupljati određene naznake, upozorenja i slično. Nastojimo unaprijed saznati hoće li se pokrenuti nekakva hibridna kampanja. I u tom smislu voljeli bismo uistinu surađivati sa Europskom unijom. Europska unija ima jedinstveni kapacitet, jedinstvenu sposobnost um, osviještenosti o situaciji u svim svjetskim regijama koje su za nas od strateškog značaja. S nama su i Amerikanci. Dakle, suradnja NATO-a i Europske unije mogla bi omogućiti da se objedine analitički i nadzorni kapaciteti. Sve to sa ciljem zaštite od hibridnog ratovanja i organizacije um, učinkovite reakcije protiv hibridnog ratovanja. Trebamo li se protiv propagande boriti propagandom? I kada se o tome radi, naš je odgovor jasan, ne. Naša je strategija da se protiv propagande borimo činjenicama, prosvjetljivanjem, da tako kažem, otvorenim i jasnim informacijama koje je moguće dokazati kao stvarne. To je barem pristup za koji se odlučujemo. Ono što nas u tome muči jest da kad se trebate primjerice suprotstaviti e, zemlji kojom rukovodi praktički jedan čovjek koji preko noći donosi odluke, ne možete uvijek reagirati na vrijeme. Mi se moramo koordinirati, e, ponekad e, je to proces koji duže traje, što zbog parlamentarnog nadzora, što zbog prava javnosti da kaže što misli, a to je sve nešto što traži vrijeme. Dakle, kada se radi o trenutačnoj reakciji, mi ne možemo nužno trenutačno reagirati, zato što primjerice kada imate nekakav hibridni napad, onda svakako trebate reagirati trenutačno. Kako se obraniti u takvoj situaciji ako je ovo postupak? A sada pitanje koje je postavila gospođa Lözing i gospodin Šadina. NATO je obrambena organizacija. Naša je osnovna djelatnost vojna djelatnost pod političkom kontrolom. Naša je da budemo spremni i da interveniramo. A pokušavamo tako djelovati i kad se radi općenito o političkim situacijama kao onoj u Ukrajini, gdje se nije radilo samo o takozvanim malim zelenima. E, radilo se o vrlo sofisticiranoj e, propagandi, ali to nije bilo sve. E, koristila se ucjena naftom i plinom, ucjena na emotivnoj razini. Rusi su u svakoj fazi svoje kampanje zapravo koristili nevojnička sredstva kako bi kasnije zapravo mogli kombinirati to sa vojnom akcijom. Mali zeleni dobili su potporu vrlo snažnih snaga koje su prešle granicu s Ukrajinom, a Rusi su ih uspjeli rasporediti gotovo 60 tisuća unutar nekoliko dana, gdje god je to bilo potrebno s njihovog gledišta, dakle preko granice. Koristili su i takozvane SNAP vježbe, što su zapravo vrlo obimne vježbe koje su provodili u blizini naših granice koje su organizirani praktički preko noći. A isto tako što je posebno zabrinjavajuće, mobilizirali su i nuklearne kapacitete, odnosno rekli da su ih spremni mobilizirati. Vojno gledano, učinili su se sve što je u e, njihovoj moći. E, Ukrajina je partner, ali na istočnim granicama postoji također čitav niz partnera koji su i tekako zabrinuti zbog onoga što se događa na njihovoj istočnoj granici. Primjerice Baltičke države, Poljska, Rumunjska, Bugarska, a sada i Turska. Naša je obveza uvjeriti ih da u slučaju bilo kakve buduće potencijalne krize i eventualne situacije u kojoj oni postaju žrtvom hibridnog ratovanja, NATO će svojim konkretnim sposobnostima i kapacitetima moći brzo pomoći i pomoći na učinkovit način. To potencijalno implicira da se članak peti aktivira u slučaju hibridne kampanje. Dakle, ako postoji hibridna kampanja i vijeće dođe do zaključka da se radi o napadu, onda se tu zapravo aktivira članak peti. I tada ćemo možda moći rasporediti vojne snage na odgovarajuća mjesta kako bismo dali potporu snagama saveznika koje jesu napadnute. Postoje snage za vrlo brzu reakciju koje su spremne unutar nekoliko dana i one mogu biti raspoređene. No, to je jedna od dimenzija. Moramo biti svjesni činjenice da je zapravo hibridno ratovanje vrlo sofisticirana kombinacija različitih oblika ratovanja a protiv neki od njih može se e, zapravo boriti temeljem saznanja koje ima Europska unija i zato trebamo raditi zajedno. E, gospođo Komeš, vi ste govorili o otpornosti. To je još jedno područje u kojem naporno radimo. E, zapravo još uvijek smo pred izazovima, ali smo shvatili kolika je važnost tog područja. Moramo biti u stanju reagirati i moramo imati pristup e, spektru različitih kapaciteta od opreme, ali ta oprema je jednako važna kao i vojna sposobnost. Jedan dio toga nije samo nešto što se svodi na sposobnost NATO-a da se obrani od cyber napada. Kao što je veleposlanik Domek e, jasno rekao, radi se zapravo prvenstveno o tome da zaštitimo naš stožer, naše komunikacijske linije, naše sustave u NATO-u, ali isto tako naše e, poveznice sa e, glavnim gradovima u državama članicama. Mi naravno imamo odgovornost da osiguramo e, jednu globalnu otpornost u smislu upravljanja, u ekonomskom smislu, u administrativnom smislu. Međutim, e, na nacionalnoj razini zapravo su kapaciteti koji se zaista time bave. Konkretno, ono što mi imamo jest plan i imamo zapravo smjernice za svaku pojedinu članicu koje članica mora provesti. Međutim, možete i sami zamisliti da naše članice ne vole baš da im se govori e, kako da integriraju stvari, kako da organiziraju vlastitu obranu, kako da efikasno reagiraju u slučaju krize, kako da zaštite svoje nuklearne elektrane itd. itd. To je nešto što spada u nacionalnu nadležnost. Mi smo prepoznali potrebu da se to učini, ali prepuštamo članicama da to učine na svoj način. E, pripremili smo međutim smjernice kako bismo uspostavili zajedničke standarde. Što se tiče Egejskog mora, Turske i Grčke, mislim da vi mislite da smo sada trenutno fokusirani na istok, ali ne, mi imamo pristup e, odvraćanja e, koji zatvara puni krug od 360 e, stupnjeva i zato je čitava regija u našem fokusu. Situacija je različita, ali je jednako zabrinjavajuća i a, prijetnje izazovi sa juga i sa sjevera Afrike i e, sa Bliskog istoka su jednake razine kompleksnosti izazova, međutim različite. I naši saveznici su odlučili da se da se NATO ne bi trebao uključiti, međutim mi imamo čitav niz instrumenata e, za stabilizaciju situacije na srednjoročnoj i dugoročnoj razini. A skupa sa, isto tako imamo kapacitete da pomognemo partnerima, primjerice Jordanu ili Iraku, da e, uspostave vlastite kapacitete za obranu. I zato je izgradnja obrambenih kapaciteta postala jedna od naših glavnih napora za pružanje pomoći e, susjedima na istoku i na jugu kako bismo povećali njihovu spremnost na obranu i povećali razinu sigurnosti u susjedstvu. Međutim, jesmo utvrdili da je potrebno učiniti više i sad u, perspektivi samita u Varšavi razmišljamo što možemo dodatno učiniti kako bismo dodatno stabilizirati misiju. Naša pomorska misija u Egijskom moru je dio tog e, tih napora, a isto tako sada razmišljamo o e, mediteranskoj pomorskoj operaciji, da je pretvorimo u emisiju nadzora. A ja mislim isto tako da se moramo koordinirati sa EUNAFORom Sofia. E, znam da vi ne volite pojam e, raspodjela radne snage, ali e, to je za nas i obavezno i pruža nam jednu dobru priliku. I to je ono što sada pokušavamo razvijati i nadamo se da ćemo do e, trenutka kad će se održati summit e, imati kompletan koncept koji ćemo moći predstaviti. Znači drugim riječima da mi tražimo konstruktivnu ulogu za NATO e, ne samo u vojnom smislu nego u okviru naših općih kapaciteta. A što se tiče Turske i Cipra, situacija je takva kakva jest svi se nadamo da u nekoj bliskoj budućnosti ćemo doći do napretka, za to postoje određene indikacije. Međutim, dok, sve dok postoji taj politički problem, mi i a, mi zajedno radimo na tome i, i efikasno surađujemo. I ja sam pred nekoliko godina radio za vojne snage Europske unije, a tada nije bilo komunikacije praktički između NATO i Europske unije u obrambenom smislu, a mi danas komuniciramo na svakodnevnoj bazi i činjenica što smo danas ovdje jedan e, uz drugoga dokazuje da zajedno radimo e, u smislu e, razvoja kapaciteta, a to se mora učiniti i u pogledu hibridnog ratovanja. Znači, ako mi zajedno razvijemo jedan jedinstveni koncept, naše vijeće se može e, složiti, e, vijeće Europske unije se može složiti i možemo dobiti odluku na najvišoj razini o tome što Europska unija i NATO mogu zajedno e, činiti. I ono što je dobro jest da e, stožeri, obrambeni stožeri Europske unije i NATO-a učinkovito surađuju i svi smo na obje strane s tom suradnjom vrlo zadovoljni. Evo bio sam dosta dugačak. Nema problema. Zahvalan sam vam na tako opsežnom odgovoru. A prije nego što se obratim e, gospodinu Domeku, odnosno prije nego što mu dam riječ, ja ću dati priliku gospođi Lezing da nam se obrati, ali budući da zaista nemamo mnogo vremena na raspolaganju, molim vas budite kratki. Samo imam dodatno pitanje, odnosno komentar. Kad govorimo o obrani, razumijete li me? Da? Kad govorimo o obrani, i obrani, e, uvijek e, mi je problematičan odnos između e, toga dvoje. A vi govorite o tome kao da su Rusi si zamislili, kod je to plod njihove mašte, da je zapad stvorio jedno takvo određeno priviđenje o Krimu. A ja sam e, proučavala financijske e, instrumente i primjerice instrument za ljudska prava od samog početka na to utječu e, razvoj događaja na Majdanu. Isto tako postoji direktiva a postoji drugi instrumenti, primjerice dokumenti, instrumenti o ljudskim pravima, koji se koriste kako bi se izvršio pritisak da se izmijeni režim. Ja sam e, sudjelovala u raspravama na odboru gdje se razgovaralo o e, instrumentu za razvojnu pomoć e, i Mnogo toga je bilo izmijenjeno u tekstu. Mene zanima zašto, a rekli su mi zato što je to povezano s nato i da je to povezano sa onime što Europska unija na indirektan način radi. Znači pitanje je što je napad, što je obrana. jer e, kažete da je tumačenje toga ovisi o konkretnoj situaciji. Hvala vam. Gospodo, možda možete vrlo kratko odgovoriti na ovo pitanje. E, ja bih e, rado se sa svojom sunarodnjakinjom uključio u raspravu o obrani i napadu a mislim da bih vam jednostavno mogao objasniti u čemu je razlika, ali zbog vremena sada ću odabrati lakši izlaz i odgovoriti kao predstavnik NATO, a ne vaš sunarodnjak. Naš pristup i naš odgovor na hibridno ratovanje jest defensivan, obrambeni. I to je bilo pitanje. To nije ja, lako, zato što morate reagirati, a ne djelovati proaktivno. Naš pristup e, cyber obrani jest e, defenzivan, odnosno obrambeni, zato da bismo zaštitili naše sustave. Ja se slažem s tim da bi neki od naših saveznika htjeli da zauzmemo proaktivniji pristup i u cyber svijetu se poslužimo nekim e, napadačkim metodama i akcijama. Međutim, ne postoji konsenzus. A kad bismo imali konsenzus, e, to bi trebao biti konsenzus između 28 vlada, a svaka vlada odgovara svojem parlamentu, uključujući u području sajber e, ratovanja. Kada bi NATO pokrenuo sajber ofenzivu, za to bi trebala postojati jasna pravna osnova. I kao predstavnik NATO-a e, iz svakodnevnog iskustva mogu vam E, reći da kada 28 nacija raspravlja o tim problemima i kada mora o tom izvještavati e, svoje predstavnice, mm, nisam pod dojmom da nam nedostaje kontrole u tom smislu. U hibridnom i cyber svijetu slažem se, teško je ponekad e, činiti vrlo jasne rasna razgraničenja i distinkcije, ali naša je obveza i naš pristup da se obranimo od napada, a ne da mi lanciramo e, operacije protiv drugih. Hvala lijepa. Prije nego što riječ dam gospodinu Domeku da zaključi ovu raspravu, htio bih vas obavijestiti da je gospođa Fotiga već stigla, koja će zauzeti moje mjesto za nekoliko trenutaka. A isto tako, general Smith je već u zgradi. A, sada, gospodine Domek, možete zaključiti raspravu. Hvala vam lijepa. Za početak bih govorio o konceptu hibridnog ratovanja koje mislim da nismo niti kolega Brausa, niti ja definirali kao neki novi koncept. To nije novo. Ono što je novo, međutim, jest intenzitet načina na koji se hibridno ratovanje primjenjuje u sprezi s tehnologijama koje nisu postojale u, budu, u prošlosti. I to je kvantni skok u načinu na koji da se protiv toga borimo. Isto tako E, e, htio bih govoriti o tome što ste rekli da je hibridno ratovanje propaganda. Ne znam je li napad u Parizu bio propaganda i ne znam je li ono što se trenutno događa na Egijskom moru ili središnjem Mediteranu propaganda. Ali mislim da je to jedan od najvećih sigurnosnih i obrambenih izazova Europe i, i rezultate toga vidimo jasno u svim našim zemljama. Međutim, sada bih htio odgovoriti na konkretna e, pitanja gospodina Štetine u pogledu strateških komunikacija i onoga što je Europska obrambena agencija po tom pitanju čini. Kao što sam objasnio u svom izlaganju, visoka predstavnica će krajem ovog mjeseca ili početkom travnja predstaviti zajednički okvir u okviru kojega vanjska služba za vanjsko djelovanje i komisija surađuju a jedan od aspekata bit će strateške komunikacije. Jedna od... E, mi, e, nadležnost agencije, nisu strateške komunikacije. Ali mi smo usredotočeni na potrebu da našim političkim vođama pružimo prave informacije na temelju kojih će donijeti odluke. To znači da je poseban naglasak stavljen na obavještajne informacije i e, nadzor i obhodnju. I to će i tako ostati u budućnosti. A da odgovorim na komentare gospođe Gomeš e, u pogledu e, cyber svijeta i poteškoća koje imamo sa ugovora između poduzeća i vlada. E, to čak ide i korak dalje od onoga što ste vi e, rekli. A tu se radi o nadzoru nad strateškim e, sredstvima i strateškom imovinom. Odakle dolaze investicije u brojnim našim strateškim poduzećima od vode pa nadalje. A isto tako postoji postoji e, u državama članicama e, averzija prema temeljitijem bavljenju time, a to je važno i za hibridno ratovanje, na to ću se kasnije vratiti. Što se tiče e, tehnologije za dvojenu uporabu, istraživanja i obzora 2020, da u svakom slučaju to nam je dalo mogućnost da u mnogim područjima ostvarimo napredak i da dobijemo financiranje za naše programe istraživanja i tehnologija iz programa Obzor 2020, ali ponekad zbog kompleksnih procedura poduzećima ta financiranja nisu uvijek na raspolaganju, e, nisu ih uspijevala dobiti. Međutim, ono što je sada važno jest da naše pripremne akcije omoguće financiranje tog e, sektora izrašivanja u budućnosti. A što se tiče Abasa i a, onome što ste rekli u pogledu vojnog i e, civilnog sektora, sada radimo sa e, Europskom službom za vanjsko djelovanje i u okviru Europskog jedinstvenog neba mi pripremamo uključenje Arpasa uh, u e, novi zajednički okvir. Odnosno e, letilice na daljinsko upravljanje. A e, to će nam omogućiti da nadziremo i reguliramo dronove, bespilotne letjelice i letjelice na daljinsko upravljanje koje će se koristiti u budućnosti. Sada bih htio eh, se osvrnuti na ono što je gospodin Schaffhäuser rekao u pogledu nedostatka suradnje između Francuske i Njemačke u području istraživanja i tehnologije u obrambenom sektoru. Mislim da niste u pravu i pozivam vas da dođete u našu agenciju da posvjedočite brojnim projektima koji se provode i na kojima sudjeluju stručnjaci iz tih dvaju zemalja. Zatim e, što se tiče komentara gospođe Epke u pogledu e, vježbi u Švedskoj, radi se o vježbi koja je povezana sa improviziranim eksplozivnim napravama. E, ta se vježba još nije odvila, a mi ćemo u okviru te vježbe rasporediti jedan od kapaciteta koji smo razvili u agenciji, a to je laboratorij za analize i e, forenzičke analize, proučavanje tih eksplozivnih naprava, improviziranih eksplozivnih naprava koje se e, mnogo koriste u hibridnim kontekstima, ali ne samo tamo. Znači, e, u pravu ste da, se, da su te dvije stvari povezane, ali to se ne koristi samo u hibridnom kontekstu. Hvala vam lijepa. E, izvršni direktore i zamjeniče e, glavnog tajnika. Dame i gospodo, oprostite što nisam mogla biti ovdje od početka, ali drago mi je evo što sam vam se sada uspjela pridružiti i što sam čula ovaj dio rasprave. Nažalost, radilo se o dogovoru o jednoj obavezi koju sam e, ugovorila još pred mnogo mjeseci, pa sam morala biti tamo prisutna. Hvala vam još jednom što ste s nama podijelili svoja razmatranja, svoja, svoja stajališta. To je za nas uvijek vrlo korisno, pogotovo e, dobiti stajalište i NATO-a i Europske unije, odnosno Europske obrambene agencije. Hvala vam dakle što ste došli na sastanak pod odbora SEDE i nadam se da ćemo se vidjeti uskoro. A sada molim vas e, ostanite na svojim mjestima jer počinjemo, krećemo na sljedeću točku dnevnog reda odmah nakon ovoga. Ladies and gentlemen, please be seated. Dame i gospodo, molim vas sve zauzmite svoja mjesta. Prelazimo odmah na sljedeću točku dnevnog reda. Veliko mi je zadovoljstvo pozdraviti generala bojnika Martina Smitha, zapovjednika operacije EUNAFOR Atalanta. Izaslanstvo našeg pododbora je krajem prošle godine posjetilo Northwood i tamo smo posvjedočili izvrsnim rezultatima ove misije i čast, vam, čast nam je održati ovu razminu gledišta sa zapovjednikom operacija. Modus operandi Atalante i postignuća te operacije u iskorjenjivanju piratstva na području roga Afrike i Adenskog zaljeva je od velike koristi za naše buduće operacije, isto tako od velike koriste za eh, EUNAFOR Sofiju. Radi se o vrlo različite operacije, ali neki mehanizmi su usporedivi i zaista smo mogli naučiti mnogo toga na temelju Atalante i primijeniti to u ovoj drugoj eh, operaciji na Mediteranu. A sada neću više duljeti, nego ću generale vama dati riječ. Uh, ladies and gentlemen, uh, Gospođo predsjednice, dame i gospodo, hvala na upućenom i pozivu da dođem na razmjenu gledišta s vama. Dakle, kao što znate, razgovarali smo i prethodno u Nožlotu prethodnog rujna. Uh, Svjesna sam da je već dosta vremena, vremena prošlo od kako smo i prethodnici bili u ovoj stolici. Nažalost, nisam u Odori jer je moja prtljaga ostala na zračnoj luci, ali kao što vidite imam odgovarajuću kravatu. Dakle, uspjeh ove operacije odražava i doprinos zemalja članica i zbog toga želimo zahvaliti vama i vašim biračima na vašim doprinosima e u NAFORU. Danas vam vas želim izvijestiti o djelatnostima koje smo poduzeli kako ste nas posjetili i e, na način što smo se usredotočili na naš ključni mandat u okviru operacije Atalanta, a to su četiri cilja. Dakle, kao prvo zaštita brodova svjetskog programa za hranu i amisoma, zatim drugo, odvraćanje i ometanje piratstva, treće, praćenje ribarstvenih aktivnosti uz obale Somalije i četvrto, od usvajanja četvrte revizije našeg operacijskog plana u studenome 2014. Također pružanje potpore kao druga zadaća na zahtjevi s obzirom također na naše sredstva i sposobnosti, dakle pružanje potpore ostalim europskim misijama i sredstvima u Somaliji i drugim akterima. No prije nego što prijeđem na stvar želim eh, se još osvrnuti na pitanje doprinosa operaciji. Vojna sredstva koja su nam stavljena na raspolaganje su doista bila eh, visoko kvalitetna, no u velikom dijelu ove godine broj eh, površinskih plovila koje su nam dostupna su smanjena na 3, što je 60% od našeg popisa E, opreme koje nam je i koje su dogovorili zemlje članice, a broj je i e, izviđačkih e, zrakoplova je smanjen na što znači 33% od navedenih potreba to utječe na našu ukupnu sposobnost reakcije na e, događaje u trenutku njihovog odvijanja. Kao što smo vas izvijestili u Northwoodu tijekom vaše posjete, možemo biti sigurni da i dalje postoje pomorske prijetnje europskim i drugim vrijednim brodovima. EUNASFOR je postala jedina pomorska snaga koja se bori protiv piratstva, koja je samo prisutna u Somaliji i nije vjerojatno da će NATO i dalje raspoređivati brodove u okviru operacije Ocean od nakon ove godine, a također i američke pomorske snage su e, ograničile svoju prisutnost u tom području, no pitanje taktičke e, vojne logistike zapravo dovodi u pitanje naše strateške u sposobnost e, odgovora jer e, može se dogoditi da će doći do povećanja broja e, piratstva u, slučaju da se značajno smanji broj naših sredstava na moru. Dakle, kao što ste vjerojatno naučili očekivati od operacije Atalanta, mogu vas sa zadovoljstvom izvijestiti da nije došlo ni do događaja piratstva, niti oružane pljačke na moru od svibnja 2020. godine, protiv brodica koje su registrirane pri Međunarodnoj pomorskoj organizaciji, također da smo imali 100% uspjeh u zaštićivanju e, brodova svjetskog programa za hranu i drugih brodova koji su se nalazili e, na, blizu obale Somalije. Ne mogu osigurati, međutim, da ćemo isto uspjeti nastaviti raditi. Naravno, učinak El Ninja na klimatske uvjete je već povećao potrebe za humanitarnom pomoći u obliku hrane u toj regiji i zbog toga trebamo zaštićivati dalje te konvoje. Jedan od 12 eh, Somalijaca sada eh, ne može doći do dovoljno hrane eh, prema uredu UN2 koordinaciju humanitarnih poslova, a 40% somalijskog stanovništva će trebati neku humanitarnu pomoć 2016. godine. Dakle, ne samo da će tamo prevladavati sve veći očaj, nego će biti i njihov, sve više brodova koji će ploviti uz njihove obale. No, e, jako već četiri godine nema uspješnih piratskih napada uz Somalsku obalu i dalje ne smijemo zaboraviti da još je 26 e, talaca u zatočenistvu od e, ožujka 2020. godine kao posljedica otmice jednog broda u vlasništvu Tajvana, a najmanje 15 piranaca su još u zatočenistvu od otmice jedne ribarske brodice u Pontlandu prošlog ožujka to nas zabrinjava budući da, e, da su to uključeni i poznati kriminalci, a u procjeni ocjene koju sada razrađujemo sa našim partnerima u NATO i u Združenim pomorskim snagama, prijetnja piratstva je još uvijek vrlo prisutna, no namjera i e, sposobnosti e, pirata da organiziraju napade još uvijek postoje, ne zato što piratski bosovi dalje djeluju ne, kažnjeno u federalnoj Somaliji. Dakle, to je samo jedan od razloga. E, u, samo u Pontlandu i u Somalilandu postoje konkretni zakoni protiv piratstva, a mi kao pomorske snage možemo samo ometati namjere pirata nije e, lako razumjeti što je zapravo poslovni model, da se tako izrazim, pirata. Ono što izgleda kao piratstvo može biti daleko složenije. Recimo, ribarska brodica Muhamadi je e, primjer u tom kontekstu gdje je jedna iranska brodica koja je bila premala da bude registrirana pri Međunarodnom pomorskoj organizaciji ipak bila nama poznata kao e, vlasništvo krijumčara droga i eventualno oružja i ona je bila ukradena po narudžbi prošlog studenoga. I dalji primjer također je iranska brodica koja je e, pobjegla iz zatočeništva i to pokazuje zapravo i e, složeni okvir u kojem e, djeluju somalski ribari i također postojanje političkih i trgovačkih predrasuda i da tu postoje i piratski poslovi sa političkim vindicijama i tako dalje. E, zbog toga e, EU NAFOR danas se više bavi obaveštenom djelatnošću i e, u cilju razumijevanja te dinamike koja se odvija uz obala Somalije. Uz uobičajeno poslovanje Atalante također nastavimo pratiti situaciju u Jemenu koja također izaziva zabrinutost. Otprilike 30 tisuća izbjeglica prešlo je Adenski zaljev, prošlo je kroz naše područje djelovanja bježeći od krize. Osim toga, današnja situacija u Jemenu otvara mogućnosti teroristima poput al qaida i ISIS-a i daje mogućnost da uspostave nadzor nad većim dijelovima zemlje i također e, da pružaju financijsko-logističku pomoć pomorskim putem Al-Shababu u Somaliji. E, možemo biti zadovoljni odvraćajućim efektom na piratstvo koje smo ostvarili od 2008. godine, no trebamo također se uspostaviti priči koja se širi sukladno koje Europska unija i NATO su omogućilo slobodu plovidbe s malijskim vodama, tako da međunarodne ribarske brodice sada mogu slobodno e, mm, loviti ribu u somalijskim vodama na štetu somalijskog naroda. To je e, slična priča onoj 2007. godine i to je dovelo do prvih piratskih napada protiv eh, međunarodnih brodova. No, eh, EUNAFOR eh, ima zadaću pratiti ribolov i u isključivom gospodarskom pojasu Somalije i to od prosinca 2009. godine Nedavno imali smo također e, neke optužbe da smo e, zadržali vrijedne informacije o razmjeru takvog ribolova, no želimo naglasiti da e, se mi čvrsto protivimo bilo kakvim glasinama o vezi između opadanja piratskih napada i povećanja NNN ribolova. E, takva i zaključiti ne samo da štete našoj reputaciji, nego mogu izazvati i e, druge napade iz osvete. U tu svrhu e, glavni ravnatelj uprave za pomorska pitanja i ribarstvo je u pismu se obratio Komisije za tunolov Indijskog oceana e, kako bi izvijestio da Europska unija e, je spremna podijeliti sve e, podatke iz operacije EUNAVFOR kako bi se istražilo bilo kakve navode o NNN ribolovu i također pod kontrolom te komisije iste informacije mogu se proslijediti drugim dionicima poput e, un ovoj e, organizaciji za hranu i poljoprivredu i državama zastava na daljnu procjenu i istragu. A e, tek prošlog tjedna somalijska vlada se i službeno obratila komisiji za Tunolov s pitanjem kako bi mogla doći do tih podataka, kako bi se taj problem riješio. Iako želimo naglasiti da mnoge organizacije zapravo ističu da je problem nezakonitog ribarstva posebno velik upravo zbog toga što u njemu ponekad sudjeluju i europska plovila, mi moramo reći da zapravo to nije nešto na što su ukazali e, naši E, nalazi. Naime, imali smo prilike vidjeti da smo e, u kolovozu uz Somalijsku obalu imalo četiri različite e, koče koje su aktivno ribarile i niti jedna od njih nije bila europska. Vratimo se sada sekundarnim potpornim zadaćama. EU NAFOR i dalje tjesno surađuje sa misijama za izgradnju civilnih kapaciteta EU Cap Nestor te isto tako europskom misijom e, za izobrazbu e, u Somaliju koja daje potporu Amisomu. E, također želimo reći da, da bismo koordinirali jačanje pomorskih kapaciteta, razvoj sigurnosti i obrane i da bi se ta nastojanja uskladila sa onima vrlo važnih partnera kao što je primjerice Ured un za suzbijanje droge. Također nastojimo raditi na tome da se e, radi na koordinaciji e, između e, međunarodnih donora i ostalih aktera kako bi se efikasno djelovalo u Somaliji. U skladu sa tim navedenim ambicijama s pomorske strategije Europske unije želimo svakako dobiti ulazne informacije od različitih međunarodnih i regionalnih organizacija te iz drugih inicijativa čiji je glavni cilj e, jačanje e, kako sposobnosti i podizanje razine svijesti uz Indijski ocean tako i e, uz specifične somalijske pomorske kapacitete. Siguran sam da vam je jasno da je Europska služba za vanjsko djelovanje zapravo obavila kompletnu stratešku reviziju u sklopu ZSOEP-a na rogu Afrike prost prošle jeseni. U siječnju ove godine e, odbor za politiku i sigurnost složio se da produži trajanje operacije Atalanta za još dvije godine do 12. prosinca 2018. godine. U svijetlu um, e, zaključaka vijeća vezanih u Somaliju koji su objavljeni um, prošlog mjeseca, upravo krećem sa pregledom koji će odrediti buduću veličinu i oblik EU EUNAFORA kako bismo se pobrinuli da istovremeno zadržimo kapacitetu kapacitete koji su nam potrebni kako bismo se borili protiv pojave piratstva i istovremeno smanjimo korištenje kapaciteta koje ne treba koristiti u tom opsegu. Za to će naravno biti vrlo važno koristiti naše imovine i postojećih kapaciteta kako bismo izgradili sigurnosne kapacitete među regionalnim državama. Osim toga, vrlo je važno da se bolje koordiniraju i koriste e, povjeljive informacije u borbi protiv pomorskog kriminala. Isto tako moramo e, Um, inzistirati na našem uh, suradničkom odnosu sa konkretnim agencijama Ujedinjenih naroda koje će biti od ključne važnosti u uh, vrlo uh, aktivnom polučivanju dugoročnog efekta. EUNAFOR je istovremeno zapravo u vrlo tjesnom odnosu sa komercijalnom pomorskom industrijom što svakako želimo održati i to od trenutka kada su zaživjele najbolje upravljačke prakse u svojoj četvrtoj verziji i upravo zbog toga nastavlja i dalje uzimati u obzir e, čitav niz e, različitih privatnih e, sigurnosnih preporuka od timova koji su bili od ključne važnosti u sprečavanju piratskih napada. E, kad pogledam kakva je situacija u budućnosti, mislim da se moramo uhvatiti u koštac sa čitavim nizom vrlo specifičnih izazova. Kao prvo, kada govorimo o e, nezakonitom ribolovu i diskursu koji ga prati, općenito postoji pogrešna percepcija koja zapravo traži opravdanja za, kaznen, za kaznena dijela, e, odnosno napade na strana ribarska plovila koja ulaze u somalijske državne vode. Kao drugo, e, postoji potreba da se prioritizira zaštita VFPP-a i istovremeno da NATO zapravo otiđe iz somalijskog bazena i smanji svoje kapacitete. Treće, neuravnotežen tijek snaga zapravo nas navodi na to da moramo vidjeti kako bolje možemo iskoristiti imovinu država članica. Također, trebamo vidjeti na koji način možemo dati bolju podršku ostalim snagama ZSOPP, ZSOP kako bismo zapravo e, tijekom patroliranja iskoristili sve prednosti e, više e, kapacitetne platforme. Istovremeno trebamo zatražiti ono što je nužno kako bismo zajamčili da će EU nafor biti sposoban dati potporu i pomoć migrantima i izbjeglicama u e, Adenskom zaljevu. To je nešto što će osigurati širu stabilnost i sigurnost u regiji. Općenito se smatra da je EU proveo sedam godina e, radeći na e, operativnom djelovanju nečega što je u konačnici postalo pomorskom e, sigurnosnom strategijom Europske unije. Gledajući s tog gledišta, vrlo je važno uzeti u obzir jedinstveni odnos koji smo razvili sa pomorskom industrijom, ostalim partnerima, vidjeti na koji način će se osigurati i dalji nastavak nadzora nad morem, te na koji način ćemo biti sigurni da ćemo zadržati međunarodni red i mir u državnim i međunarodnim vodama. Od 2008. godine uspješno se borimo protiv piratstva e, uz duž obale u Somaliji, što je svakako nešto što je omogućilo da se u Adenskom zaljevu od 8 na 13% zapravo poveća promet, trgovinski promet. Naravno, pogledamo li kakva je razina troškova vezanih uz provođenje operacije Talanta, možemo vidjeti da se zapravo radi o iznosu nešto nižem od 7 milijardi eura, milijuna eura godišnje. Dakle, vrlo je jasno da se prijetnja piratstva dovoljno smatrala da se zaključ, smanjila da se zaključi da EU napor zapravo nije više potreban u onoj mjeri kao prije. Drugim riječima trebamo djelovati u onoj mjeri u kojoj je to vojno opravdano. Međutim, isto tako istovremeno moramo razmisliti o tome na koji način možemo formulirati integrirani e, odgovor ili reakciju na pomorske prijetnje koje još uvijek postoje. Vrlo je važno da se uzme u obzir da i ovdje na europskom kontinentu zapravo osjećamo posljedice pomorskih prijetnji e, uzduž somalijske obale. E, s tim u vezi želio bih sada reći nekoliko zaključnih napomena. Kao prvo, željeli mi to ili ne, EU ili NAFOR se sada nalazi u poziciji gdje je njegovo daljnje trajanje tjesno povezano sa uh, političkim e, i ostalim promjenama e, u Somaliji, uključujući donekle i promjenu stava. E, zbog toga vrlo je važno e, da se uzme u obzir sadašnja situacija i bit će vrlo, vrlo teško zadržati sadašnju poziciju ako ne dođe do reforme. Zatim, kada se radi o pomorskoj somalijskoj sigurnosti, to je nešto što je tjesno povezano sa sigurnošću na kopnu u Somaliji. Naš uspjeh od 2008. godine i naš geografski dokaz e, diljem Indijskog oceana u, dakle, u sklopu operacija Talanta nešto je što je zaista zaslužilo veliko poštovanje. EU NAFOR je zapravo nešto što predstava neku vrstu diplomatskog vektora za ZSOEP i upravo zato to je korisno i široj Europskoj uniji. Isto tako pozdravili smo e, različite vrste aktive koju smo dobili iz od Kolumbije do Novog Zelanda i Ukrajine. Vojni odnosi koje smo uspostavili sa nacijama poput Kine imaju intrizičnu vrijednost sami po sebi. Isto tako moramo reći da je MSCHOA zajamčena reakcija, odnosno mehanizam reakcije zahvaljujući kojima možemo pomoći e, komercijalnom e, e, brodarstvu u slučaju piratskog napada. Evo ovime bih zaključio svoje izlaganje. Hvala vam lijepo gospođo predsjedateljice što ste me pozvali da danas iznesem svoje mišljenje. Hvala lijepo gospodine generale što ste sama podijelili svoje razmišljanja. Sada dajem riječ gospodi Gomeš koja će se osvrnuti na ovo izlaganje, a nakon toga i ostalim govornicima koji se žele javiti za riječ. Hvala lijepa gospodine generale. Ja bih vas željela zamoliti da nam podrobnije objasnite kakve su implikacije e, promjene u okruženju do koje je došlo i kakve su implikacije jemenske krize. Te isto tako kakve su implikacije zapravo kretanja naroda zbog krize do koje je došlo u Jemenu. Možemo i sami vidjeti da se već godinama zapravo e, pojavljuju različiti tokovi e, koji se nimalo ne smanjuju i zapravo imamo zbog jemenske krize e, ljude koji iz Jemena idu prema Adenskom zaljevu i od tamo nastoje pobjeći na neko drugo mjesto. Je li to nešto što je imalo ono izravne implikacije na vašu misiju? To je moje prvo pitanje. Drugo, kad vidimo kakva je situacija, kad pokušamo shvatiti što se tamo događa, vi ste i sami rekli da je EU NAFOR sada vrlo važan vektor za eh, aktivnosti u sklopu zajednične sigurnosne i obrambene politike i zapravo zajedničke vanjske sigurnosne politike u široj regiji. Ja bih htjela stoga postaviti sljedeće pitanje. Kao i vaši prethodnici, vi ste također istaknuli da naravno rješenja za borbu protiv piratstva zapravo se ne skrivaju na moru, već na kopnu. Također, kao i vaši prethodnici, vi ste spomenuli da je EUNAFOR e, ostvario veliki napredak u razvoju vladavine prava u Somaliji. Je li taj napredak dovoljan? Jesu li nastojanja EU navfora na moru nastojanja koja prati i adekvata investicija na kopnu. Um, to zapravo želim povezati uh, sa um, EU temom u Somaliji u smislu upravljanja i nevojnim elemenata u Somaliji. Dakle, ne samo um, u, na obali, već u Somaliji kao cijelini. Trebamo li se dodatno potruditi u tom smislu? Možemo li to učiniti? Jesu li uspostavljeni uvjeti koji bi to omogućili? I sljedeće pitanje. Koje pouke smatrate da možemo izvući um, iz djelovanja EUNAFORA? Kada biste vi bili političar unutar Europske unije koji donosi odluke, i kada biste trebali uzeti u obzir informacije koje dobivate u smislu formiranja europske granične straže, u kojoj bi se mjeri prema vašem mišljenju to moglo usporediti sa nazovimo to policijskim zadaćama koje su bile nužne na terenu u Somaliji. Koja ste važna znanja izvukli iz vašega iskustva koja bi se mogla primijeniti na formiranje Europske granične straže? Što EU NAFOR u iskustvenom smislu može tome ponuditi? Hvala lijepo, gospođa Lozing. Moram priznati da sam zapravo šokirana jer sam zapravo utvrdila da sam i ja e, žrtva te lažne propagande kada se radi o nezakonitom ribarinju. Jer ja sam isto nedavno pročitala članak u njemačkim novinama, a naslov je bio e, Europske kočarice zarađuju u somalijskim vodama i ulaze u e, državne vode afričkih država. Moram priznati da sam u šoku da su to zapravo laži, da je to propaganda. Možda bismo u različitim odborima unutar Europskog parlamenta Možda bismo morali malo pobliže to ispitati, primjerice u odboru koji se bavi pitanjima ribarstva. No da se vratimo sada na ovo o čemu ste govorili. U kojem smjeru e, zapravo ide ribarenje u e, nacionalnim vodama Somalije? Možemo li govoriti o prekomjernom ribarenju? E, je li to došlo do te mjere da se ljudi više ne mogu prihraniti vlastitim ribarskim aktivnostima? Mislim da je važno to također razjasniti, kako ovdje, tako i na drugim mjestima. Drugo konkretno pitanje odnosi se na misiju Atalanta. Strategija pomorske sigurnosti Europske unije uključuje među ostalim e, rezultate studija Instituta za sigurnost o prisutnosti u Indijskom oceanu. Postoje li konkretni planovi o širenju opsega aktivnosti, bilo kroz produženje e, razdoblja djelovanja misija Atalanta ili na neki drugi način? Spominju se također i vojne operacije na kopnu. Imamo li kakve pojedinosti o tim konkretnim planovima? I još jedno pitanje. Od početka operacije Talanta je li piratstvo zapravo nestalo iz nekih područja ili je primjerice došlo do premještanja piratstva iz jednog područja u drugo? Hvala vam, gospođa Valera. Hvala lijepa. Ja bih se zapravo željela vratiti na ono što je rekla gospođa Gomes, a onda se osvrnuti na nešto što je rekla gospođa Lözing. Ja sam bila u švedskom parlamentu kada se donosila odluka o operaciji Atalanta. I tom prilikom jedini ljudi koji su spominjali ribarstvo zapravo su bili članovi zelenih. Postoji među ostalim i sporazum sa Somalijom. Znam da, na primjer, postoji čitav niz španjolskih ribarica koje u skladu s tim sporazumom ribare u somalijskim vodama. Ja se pitam je li zapravo bila dobra ideja ulaziti u sklapanje nekakvog takvog sporazuma sa Somalijom dok se istovremeno suočavamo s problemom piratstva. Naime, činjenica jest da se veliki dio problema zapravo skriva u tome što postoje nedostatni ribarski resursi. Ne znam, možemo li ta dva pitanja u potpunosti odvojiti jedno od drugoga. Mislim da se zapravo radi o licu i naliču istoga problema ponovno se javlja pitanje koje smo spominjali već u nekoliko navrate. Kad bi europljani željeli zaštititi ribarice, na koji način ćete uspjeti razdvojiti e, ona plovila koja jesu sastavnim dijelom e, zakonitoga ugovora koji je potpisan ili one koji to zapravo nisu? Kako znate koga treba štititi, a koga ne treba zaštititi? Meni se čini da to je jedan dio ovoga problema. Postavlja se još pitanje. 2008. godine u švedskom parlamentu govorilo se o tome da također treba razmotriti zašto su pirati toliko aktivni, na koji način ćemo se uopće baviti pitanjem njihovih aktivnosti, Govorili smo o tome da nije dovoljno napasti e, samo one koji se time bave, već da moramo zapravo vidjeti koji je stvarni uzrok zbog kojih ulaze u takve aktivnosti i da tu trebamo tražiti rješenje problema. Mislim da je to zapravo glavno pitanje. To je pitanje koje i dalje ostaje aktualno. Mislim da se moramo pobrinuti da vidimo zašto se oni bave piratskim aktivnostima. Sigurno postoje druge aktivnosti u kojima bi oni mogli sudjelovati i koje bi ih odvratile od piratstva. To uključuje različite vrste gospodarske potpore, te potpore koja bi omogućila da država zaista profunkcionira u Somaliji. No imajmo na umu i eventualne aktivnosti na kopnu, na obali i na moru koje bismo mogli pokrenuti u Somaliji. Koliko je meni poznato, Postoji samo jedan slučaj aktivnosti koje su provedene na kopnu u Somaliji. Mene zanima je li tome zaista tako i možete li nam reći koje su pouke izvučene iz tih kopnenih aktivnosti koje su provedene u sklopu ove operacije? Što iz toga zapravo možemo zaključiti, što možemo naučiti, jer bilo je zaista teško i još uvijek je teško jednostavno utvrditi tko je ribar, a tko je pirat. E, jer događalo se među ostalim da je zbog zabune koja postoji došlo do neopravdanog gubitka života. E, ribari su primjerice stradali upravo zato što su pomišani s piratima. Hvala gospodin Freund. Hvala, hvala gospođu Fatiga. Hvala generale Bojniće. Ja bih se sada vratio na sami početak onoga što ste vi rekli. Objasnili ste da je broj e, plovila koje su vam na raspolaganju, površinskih e, plovila, e, sveden na tri, da imate sve manje novca za vaše aktivnosti. No istovremeno objasnili ste nam da od svibnja 2012. godine nije bilo piratskih napada u tom području. toga sam vas htio pitati čemu to pripisujete? Je li moguće da pirati nisu ni shvatili, shvatili da vi sada raspolažete s manje kapaciteta nego što e, je to bio slučaj prošle godine ili pred nekoliko godina? Iako e, i je tome slučaj, mislite li da su oni e, zastrašeni i uplašeni zbog kapaciteta, vaših kapaciteta da više ni ne nastoje, ni ne pokušavaju izvršavati napade. I to me dovodi do pitanja možete li uopće spriječiti napade sa samo tri e, broda? I zatim sljedeće pitanje, zbog čega vi dobivate sve manje novca, tko ne daje dovoljno novca, tko ne daje dovoljno sredstava ili je to zapravo intencionalna politika e, zato što smo shvatili da u zadnjih e, tri pol godine nije bilo napada. Znači, čemu je razlog to da imate sve manje sredstava na raspolaganju? Hvala. A sada bih ja postavila i svoja pitanja. Tijekom e, našeg posjeta Northwoodu, postavljali smo vam pitanje o mogućim utjecajima E, sukoba u Jemenu na operaciju Atlanta. I u razdoblju od naših posjeda to je sad e, postalo sve očitije da bi taj sukob mogao imati utjecaja. Možete li nam opisati koji je obrazac izbjegličkih tokova u Somaliju i jeste li se vi morali uključiti u bilo koju operaciju u okviru Solasa? Ne samo za borbu protiv eh, piratstva, nego i za pružanje pomoći izbjeglicama i spašavanje njihovih života. Zatim drugo pitanje. Možete li nam reći nešto više o nekažnjavanju i koji je način e, da se to dokine? Kako surađujete sa nadležnim tijelima u toj regiji kako biste stali na kraj nekažnjavanju i kako biste pirate izveli pred sudove i e, tome možda i e, zatvorili. Evo koja je kako je situacija s time. Isto tako, s obzirom na obavještene informacije koje ste prikupili, a znam da jeste e, prikupili značajne e, informacije, Strateške e, postoje dakle strateške komunikacije e, između pirata i e, radikalnih skupina prema vašeg saznanju. Evo, ja sam uključena na izvještaj, uključena sam u izrađivanje izvještaja o borbi protiv strateškog komuniciranja, a to je možda jedan od načina da naglasimo jedan od pozitivnih e, rezultata Atalante. Evo, generala, imate riječ. Hvala vam, hvala vam e, na svime tim pitanjima. E, za početak ću govoriti o Jemenu. Da, u pravu ste izbjeglice ili ljudi općenito govoreće su iz Jemena krenuli i u Džibuti i dijelove Somalije i to zbog ovih recentnih konflikata. Međutim, E, izbjeglički tokovi nisu e, bili tako veliki kao što smo mi mislili. Predvidjeli smo 200 tisuća, a do sad je pristiglo 30 ili 40 tisuća ljuti. A to je zato što su e, nadležna tijela Džibutija i neke somalijske agencije vrlo dobro pristupile ovom problemu i to je bio jedan od razloga. Jedan od drugih razloga je vjerojatno što je ljudima bilo teško pobjeći iz tih E, područja e, zahvaćenim e, ratom i sukobom. Isto tako, istina je ovo što vi kažete da smo ustanovili da postoje kretanje u suprotnom smjeru, ne konkretno u Jemen, ali u tom smjeru, a neki od tih tokova mogli bi završiti i u Europi ili e, putem e, istočne e, rute kroz Jemen ili kroz Sjevernu Afriku. Znači to se nastavlja, ali ti tokovi nisu onako veliki, opsežni kao što smo mi to mislili da će biti. A mi naravno djelujemo u okviru svojeg mandata i naš mandat nam daje e, zadaću da u NHCR-u e, izvještavamo o, onome što vidimo, o izbjegličkim tokovima, ali nemamo nadležnost da ulazimo u jemenske vode, znači e, izbjeglice kojima pomažemo ne pratimo ih sve do jemenskih voda. Naravno, to je mandat koji nam može proširiti vijeće. A zatim što se tiče e, incidenata, mi jesmo uključeni u mjeri u kojoj e, nam je to moguće. I mi još uvijek nismo E, pomogli e, većem, većem broju e, izbjeglica, ali što se tiče solas incidenata, mi smo zapravo imali priliku pomoći, pružiti našu pomoć u određenom broju tih solas incidenata. Evo, toliko za sada, detalje vam mogu naknadno proslijediti. A zatim me pitali ste o tome na koji je način piratstvo povezano sa napretkom u pitanju sigurnosti na kopnu vrlo je lako reći da e, rješenje za piratstvo možemo naći na kopnu. To je djelomično istina, ali isto tako mislim da mnogo toga možemo e, riješiti i na moru. Međutim, e, treba nam prava vlada, pravo upravljanje u Somaliji sa adekvatnim pravnim instrumentima za zaustavljanje ove kriminalne aktivnosti jesmo li napredovali u e, mjeri u kojoj je li napredak e, u skladu s našim očekivanjima, mislim da zapravo nije, ali e, Al-Shabaab je e, nešto što mm, napad al shabaaba nam zapravo osporavaju sva naša nastojanja na kopnu. U svakom slučaju moramo biti realistični kad se radi o našim očekivanja, očekivanjima i e, pristup mora biti sveobuhvatan, ali isto tako moramo biti strpljivi, uvjeti u kojima djelujemo su vrlo teški i moramo biti svjesni činjenice da naši instrumenti su ograničeni onime što radi i drugi dijelovi e, međunarodne zajednice. Znači radi se o vrlo kompleksnom e, forumu. Međutim, ne mislim da mm, je spori napredak e, uzrokovan nedostatkom napora, nego se radi o vrlo kompleksnoj e, situaciji. Zatim me isto tako pisali ste pitanje o e, somalijskoj obalnoj straži i o europskoj obalnoj straži. Mislim da je e, da je Somalija proglasila zaštićeni e, gospodarski pojas i oni ga moraju sami regulirati, a ako im mi u tome pomognemo, pomoći ćemo i samima sebi za naše operacije u budućnosti. Međutim, taj proces je bio vrlo e, spor u Somaliji, a uspostava tih instrumenata. Sada je Somalija uspostavila u okviru Ministarstva obrane svoju obalnu stražu, znači promijenili su e, e, ministarstvo, a Eukap Nestor i, i, i, i, drugi, i druge operacije svi zajedno gledamo kako da e, unaprijedimo E, i kako da pomognemo e, somalijskim nastajanjima. A sada, posebice u Puntlandu, vidimo da e, se te policijske aktivnosti i zadaće nadzorne aktivnosti sve više provode. Međutim, mislim da će somalijska obalna straža imati vrlo važnu ulogu u zaštiti gospodarskog pojasa. A zatim pitali ste na koji to način eh, može biti povezano sa Europskom obalnom stražom. Jedan od eh, uspješnih rezultata, ne samo operacija Atalanta, nego općenito nastojanje Europske unije, jest upravo ta sposobnost da učimo na temelju eh, operacija, završenih operacija, ugrađujemo ta iskustva u ehm, u, nove operacije i e, zapovjednik operacije EUNAFOR Sofia je bio uključen u operaciju Atalanta i e, to nam pomaže ne samo u prikupljanju e, obavještenih informacija nego i e, načinu na koji provodimo operacije i mislimo da je ono što smo naučili u okviru Atalante zaista uspjeli prenijeti u operaciju Sofia direktor Europske obrambene agencije isto tako će nas uskoro posjetiti e, i zajedno ćemo razgovarati kako možemo povećati interakcije i suradnju e, između tih svih naših operacija i aktivnosti i nema razloga da sve to što je naučeno u ovim operacijama ne ugradimo u e, Europsku obalnu agenciju. Znači suradnja već postoji i mi na tome radimo. A sada dolazim do ovog e, pravnog pitanja, e, ali e, moram vas upozoriti, moj mandat je vrlo jasan u pogledu moje zadaće, a to je da provodim nadzor i izvještavam. Znači ja nemam funkciju pružanja zaštite. Isto tako nemam mandat za izvještavanje o nezakonitom ribarenju, nego ja izvještavam općenito o ribarenju, o ribarstvu i mogu vam, e, mogu vas izvjeti o tome što sam konkretno vidio. Regulatorne strukture za ribarenje u Somaliji, e, no, e, u somalskim vodama ne postoje i zato ja ne znam kada vidim neko plovilo da li je ono uključeno u zakonito ili nezakonito ribarenje, zato što se ne izdaju licence za to. Isto tako postoje e, regionalne kompleksnosti, zato što neke licence, dozvole za ribarenje se kupuju u određenim regijama, primjerice na sjeveru Putlanda, a ribarenje se odvija na jugu Somolske obale i sve ovi, svi ovi komplicirani faktori dodatno otežavaju situaciju gdje postoji čitava mreža i splet lokalnih aranžmana, neki od njih su povezani sa centralnom vladom, neki nisu, dakle to dodatno komplicira situaciju. I ja ne vjerujem da to ima po veze sa e, povećanom sigurnosti, e, ali ja prepoznajem opasnost e, koju bi mogle uzrokovati povećanje aktivnosti nezakonitog ribarenja. Mislim da bi to moglo zapapriti tu već dole kompliciranu situaciju. Evo, nadam se da sam pokrio ono što ste pitali o ribarenju, ali rado ću poslušati i odgovoriti na dodatna pitanja. Zatim e, pitali ste a, pitanje o tome koja bi bila alternativa piratstvu. Piratstvo jest zločin, jest kazneno djelo i zato govorimo o namjeri za počinjenje i e, prilici za počinjenje. Međutim, isto tako radi se o, unosnom poslu i zato smo mi pokušavali analizirati taj poslovni model i omesti funkcioniranje tog e, poslovnog modela. Za piratstvo je potrebno izvršiti određena ulaganja, a dio toga povezan je sa otimanjem brodova, ali ono što je važno za pirate jest e, da zadržite taj oteti brod u e, svom e, pod svojom komandom. Znači radi se o investicijskom modelu i 2007. su pirati se prebacili sa ribarskih brodova na E, brodove koji su prenosili kontejnere i zapravo su e, tokovi izvana e, dali podsvijek ovom procesu. I budući da, i, s jedne strane ja podržavam taj pojam da se treba omogućiti alternativa piratima i za to nam je potrebna određena razina sigurnosti, ne mislim međutim da je to potpuna slika. Mislim da e, će ljudi dolaziti izvana i uzrokovati piratstvo a ako budu uvjereni da ih iza toga čeka zarada. Znači postoji taj pristup alternativnog e, načina zarađivanja i alternativnog života piratu, pružanje alternative, ali postoji i taj aspekt e, kriminala koji ne smijemo zaboraviti, ne smijemo izostaviti. Isto tako postavljeno je pitanje o kopnenim operacijama i o tome može li operacija Sofija e, naučiti nešto od naše operacije. Kao što sam rekao, mi smo 2012. proveli jednu kopnenu operaciju koja je bila vrlo uspješna. Uništili smo e, e, jedno logističko postrojenje pirata bez kolateralnih žrtava. E, zašto smo e, zašto je ta operacija bila tako uspješna? Zato što je imala vrlo e, visok psihološki učinak i to nije nipošto jedini faktor, ali opadanje piratstva zapravo je započelo 2012. kada smo mi to učinili i zato na neki način nismo imali potrebu ponovo obavljati takvu operaciju. Ali da, e, u pravu ste kad kažete da su takve operacije vrlo rizične i mi, to, mi tome pribjegavamo samo kad smo potpuno uvjereni da je to potpuno korisno. E, isto tako u provođenju te operacije smo mi e, taj sindikat pirata zapravo otjerali sobale i mi smo e, zaplijenili mnogo njihove opreme što nam je dalo brojne informacije, ali njima je otežalo e, da nastavljaju s piratskim aktivnostima, znači njima je to e, dosta otežalo situaciju. I kako će to imati, kako će to utjecati na, na operaciju Sofiju. Ne znam šta admiral Credendino namjerava sa operacijom Sof, Sofija, ali e, operacija Sofija može naučiti od nas e, nešto poglavito u e, traženju dozvole od država članica za svoje operacije. Isto tako politički aspekt i pravni aspekt, pravna priprema za operaciju je nešto što može pomoći, naše iskustvo u Atlanti može pomoći Sofiji. Ali naravno operacija Sofija provodit će se u posve drugačijoj okolini i mi u Somaliji smo imali prednost e, da smo radili na e, području koje je bilo vrlo slabo naseljeno, a mislim da to za operaciju Sofija uopće ne vrijedi. I netko je postavio pitanje o tijeku snaga. Da. Pa tu vrijedi ono što sam e, rekao u svojem uvodnom izlaganju, no to sam e, malo i previše pojednostavnio. Dakle, da to raščlanim. Dakle, imamo stalno raspoređenih e, pet plovila i tri letjelice, odnosno imamo zahtjev za tim. I kao što sam rekao, imamo tri plovila i e, jednu letilicu za izviđanje. No, to se također e, mijenja u skladu sa e, sezonama. Dakle, tekom monsunskog razdoblja zemlje članice koje možda smatraju da neće doći do piratskih napada u lošem vremenu, onda mi smanjuju tijek snaga na vrlo često tri broda i kada završimo monsunsko razdoblje, onda se poveća broj, onda imam šest ili sedam brodova, što je zapravo i više od zahtjeva za opskrbom. I to zvuči u redu, no nešto me brine, a to je da to nije usklađeno sa vremenom zato jer vojne operacije zahtijevaju određeno vrijeme. Dakle, imate taj jaz, dakle, kad se počne vrijeme poboljšavati, još uvijek imate određene nedoumice i vidite ljude koji su naoružani u malim brodicama, ali nemate dovoljno snaga. Dakle, ako zemlje članice žele to učiniti i žele razraditi i sezonski model za tijek snaga, postoji način da se to učini i to mora biti precizno i mora biti vrlo u skladu sa e, sezonama i promjenama u vremenskim uvjetima. I od SVD-a sada imam e, mandat razmotriti i veličinu raspoređenih snaga u okviru strateške revizije i o tome moram izvijestiti stožer i učinit ću to. No, napomenut ću da ne smatram da treba uvjetovati snage tim, nego to ovisi o onome što zemlje članice stavljaju na raspolaganje i to je u redu, sve dok se to uskladi sa vremenom. I naravno Sofija je sada u tijeku i zahtjeva također značajna sredstva, ali Atalanta i Sofija je u istom sustavu, dakle koji vodi isto vojno osoblje, tako da mi možemo sada na pravilan način iskoristiti sredstva koja nam zemlje članice stavljaju na raspolaganje i u budućnosti bit ćemo daleko spretniji u načinu korištenja tih sredstava. Moći ćemo ih e, izmještati iz jednog područja djelovanja u drugo. I ako dođemo do te faze, onda ćemo doista biti učinkoviti, djelotvorni. Drugo pitanje odnosilo se na tijek snaga. Evo, samo da napomenem, imali smo pitanje o nedostatku sredstava. Ne znam jeste li me krivo protumačili, ali imamo dosta stalan e, proračun, e, malo se smanjuje tijekom godina, dakle nešto ispod 7 milijardi eura, i to je već tako neko vrijeme i to je uglavnom u redu. Dakle, ne svodi se sve na novac, nego na sredstva, odnosno na brodove i zrakoplove. Kako možemo polučiti učinak sa samo tri broda? Pa, kada je piratstvo bilo na vrhuncu 2011. godine, tijek snaga e, je dosegao 17 ili čak 18 ili 19 brodova i u to vrijeme imali smo gotovo svakodnevne sukobe sa piratima na moru. Priroda operacija u međuvremenu se promijenila, odnosno sada se nalazimo u jednoj fazi gdje nas više zanima psihološki učinak na stanovništvo. I e, možda će neki pomisliti da smo ih rastjerali i da nisu shvatili zapravo e, koliko je smanjena e, naša, e, koliko su smanjene naši kapaciteti. I e, tu zapravo su tri stvari bitne. Dakle, prvo što vide su naši brodovi i oni moraju biti blizu obale i vidljivi. I mm, recimo da neko izađe na more, ali mm, tu su naši brodovi, no oni su svejedno odluči, odlučili učiniti nešto, odlučni su. Zatim e, vide brod koji je u skladu sa praksom najboljeg upravljanja, dakle vidimo taj brod koji prolazi brzinom od 18 čorova i to je dešak cilj. Dakle, mnogi će pomisliti da je, nije trenutak vratiti se piratstvu, no možda jedan ili dva pirata će nagladati taj problem i reći ne, idemo svejedno. I onda ako imamo sreće, a obično imamo, na e, palubi se pojavi privatna, privatni zaštitari i e, ispale nekoliko metaka u zrak e, i onda se pirati jednostavno vrate odakle su došli. Imate pravo. E, sam mnogo stališta ova operacija više nije operacija presretanja nego psihološka operacija, ali u tom smislu ona je važna i zbog toga mi je teško ocijeniti koliko smo uspješni kada je riječ o psihološkom učinku. I također e, e, kada je riječ o nelagodi zbog smanjenja tijeka snaga, zato jer ne znate kada će taj psihološki učinak doći do kritične točke kada više ne bude dovoljan za odvraćanje od piratstva i to je teško predvidjeti. I mm, gospođa predsjednica je postavila pitanje o pravosudnom sustavu i pravnom okviru. To je ključan dio operacija Atalanta. Nema smisla uhićivati pirate samo da bi ih kasnije pustili i ako ne uspijevamo izgraditi odgovarajući pravosudni sustav i doista smo dužni zemljama u regiji poput Sejšela ili Mauricijusa koji su doista uložili napore kako bi omogućili i kazneno gonjenje pirata. Kenija je također sudjelovala u tome, iako politička situacija nije uvijek bila povoljna zato. I također e, uskoro surađujemo sada sa Tanzanijom e, i nastojimo njihove e, zatvorske kapacitete prilagoditi u enovim standardima. Do sada smo uhitili i ogonili veliki broj pirata i imamo još neke sudske postupke koji su u tijeku na Sešelima i na Mauriciju. Dakle, taj pravni okvir je još uvijek vrlo važan za nas e, i vrlo djelotvoran. Evo, mislim da je to bilo posljednji odgovor na pitanje e, i zatim e, pitanje odnosno sa, između terorista i pirata. Ja ne vidim da postoji neka čvrsta veza između ta dva subjekta, no postoje izvješća sukladno kojima postoji financijska veza. Mi nismo do sada uspjeli dokazati da su pirati financirali radikalne islamiste. No znamo da organizacije poput Al-Shababa utječu na e, sve poslovne subjekte u područjima pod njihovom kontrolom. Dakle, oni također naplaćuju reket od e, tih poduzeća, a vjerojatno i od pirata. Sigurna sam da bi mnogi zastupnici htjeli postaviti još pitanja, no žao mi je naš sljedeći gost je ovdje, tako da moramo zaključiti raspravu po ove točki dnevnog reda. General Bojniće, hvala vam na ovoj vrlo zanimljivoj razmjeni gledišta i naravno ostaćemo u kontaktu sa stožerom Atalante jer su iskustva stečena u ovoj misiji doista od velike vrijednosti za nas i naša daljnja nastojanja. Bilo je vrlo zanimljivo e, čuti nešto o suradnji između Atalante i UNFORA i također o SOFI, o učinkovitom korištenju kapaciteta kojima raspolažemo. Hvala vam najljepša. Please stay. Ladies and gentlemen, uh, we go immediately to the next point. Dame i gospodo, prolazimo odmah na sljedeću točku dnevnog reda. Drago mi je što mogu među nama pozdraviti brigadnog generala Dominika Ložela, koji je zapovjednik misije EUMAM u Srednjoafričkoj republici. Prošlo je gotovo godinu dana od kako je naše izaslanstvo posjetilo Srednjoafričku republiku. Tamo smo mnogo naučili o operacijama koje se tamo odvijaju u posljednjoj fazi europskih e, misija. I također o UN-ovoj operaciji Minoska i susreli smo se sa predsjednicima vlasti iz Srednjoafričke republike Prisustvovali smo i konferenciji donatora koju je ovdje u Briselu organizirala gospođa Mogherini uz prisustvo gospođe Samba Pansa, vede predsjednika, na zajedničkom sastanku AFETA i SEDE-a sredinom 2015. godine. A sada nam je čast razmijeniti gledišta sa zapovjednikom misije EU-MAM Srednjoafričke republike, brigadnim generalom Dominik Loželom. Izvolite. Madame Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Dame i gospodo, uvaženi zastupnici, velika mi je čast što vam se imam prilike danas obratiti. Želim vam kratko predstaviti EUMAM misiju u Srednjoafričkoj republici te govoriti o rezultatima i projektima i e, planovima za budućnost. Ja sam imenovan 19. siječnja 2015. godine kako bih uspostavio ovu misiju. Od ožuka 2015. godine sam u Banguju i tamo ću i ostati do kraja misije sljedećega srpnja. Radi se o misiji koja je složena, ali vrlo uzbudljiva i među ostalim sastavni je dio globalnog okvira i pristupa Europske unije u Srednjoafričkoj republici. Nakon godinu dana mogli smo zapravo ustvrditi usprko svim potoškoćama da je došlo do određenog napretka u našim aktivnostima. Kao prvo, mi smo vrlo utjecajni akteri u Banguju i dobro smo se integrirali u e, Srednjoafričke oružane snage. Osim toga, uspjeli smo ostvariti vidljive rezultate kada se radi o restrukturiranju srednjoafričkih oružanih snaga i danas zapravo pripremamo temelj za profesionalnu vojsku koju će buduća misija EUTM razviti e, uz produživanje našega mandata. Prisutnost Europske unije u Srednjoafričkoj republici nešto je što ima za svrhu potporu stanovništvu i e, također vlastima u rehabilitaciji države. Radi se o globalnom pristupu koji daje jednaku važnost razvoju stabilnosti i razvoju sigurnosti koje čine sastavne prioritete za e, Srednjoafričku e, republiku i njezina nastojanja da izađe iz duboke krize u koju je zapala. EUMAM je u potpunosti e, dijelom tog globalnog pristupa i znao se prilagoditi srednjoafričkom kontekstu te iskoristio e, prednosti sjajne integracije EUFORA e, koji je e, razvio veliku mrežu kontakata. Vjerodostojnost Europske unije zadržana je na najvišoj mogućoj razini. Misija EUMAM sastoji se od 70 ljudi koji dolaze iz 11 različitih zemalja. Želim ovdje naglasiti kvalitetu i motivaciju svih tih ljudi koji čine jednu zaista dobru ekipu e, koja je u stanju izvršiti ovu zahtjevnu misiju. Mandat se zapravo sastoji od sljedećeg. Davanja savjeta srednjoafričkim vlastima, e, davati potporu u neoperativnim aktivnostima i davati potporu minuski za e, danji razvoj e, sigurnosti i stabilnosti. EUMAM je dakle zapravo jedna faza u tom pokušaju da se stanje u Srednjoafričkoj republici vrati u ruke legitimnih vlasti. E, vrlo je važno također spomenuti potporu nastajanja profesionalne vojske koja bi zapravo trebala biti pod demokratskim nadzorom kada ovaj proces bude završen. Želio bih sada reći nešto vezano uz realizaciju naše misije. Da bismo uspjeli provesti našu misiju, morali smo uzeti u obzir stvarnost u toj zemlji. Kao prvo, bilo je vrlo važno imati na umu da danas Minuska osigurava sigurnost i da je ona u potpunosti funkcionalna. Drugo, embargo koji je na snazi ima zaista ograničavajući efekte i izuzetno je strog. Zatim, proračun srednjoafričkih oružanih snaga u velikoj mjeri otpada na isplatu plaća. Trebalo mi je više od šest mjeseci da uvjerim svoje srednjoafričke partnere da uzmu u obzir te elemente u stvarnosti Srednjoafričke republike. Isto tako, trebalo je uzeti u obzir da to treba sve učiniti u jednom okruženju koje dominira populizam i nacionalne, e, odnosno nacionalističke emocije koje su vrlo slažne. U ožuku 2015. godine imali smo situaciju u kojoj zapravo nisu postojale srednjoafričke oružane snage, nije bilo ljudi, nije bilo opreme, nije bilo zapravo ničega što bi omogućilo uspostavljanje kontrole. Uzimajući u obzir to potpuno rasulo i činjenicu da uopće nije postojao zapovjedni lanac, mi smo nastojali izgraditi jedan pristup koji zapravo ide u smjeru restrukturiranja Ministarstva obrane, a zatim naravno i glavnog zajedničkog stožera. Prva aktivnost zapravo je bilo izdvojiti e, glavne izazove za, svaki od za svaku od tih razina. Kada smo to uspjeli, uspjeli smo stvoriti jednu novu dinamiku. Uspjeli smo pokrenuti ponovno funkcioniranje ministarstva kroz konkretne mjere organizacije i koordinacije. Naša nastojanja sada su uglavnom usmjerena na reorganizaciju zajedničkog stožera što je osnovni preduvjet kako bi se uistinu moglo krenuti u stvaranje stvarne profesionalne vojske. Želim naglasiti da ovo razdoblje od godinu dana eh, je zapravo razdoblje u kojem su se smijenila dva ministra i tri zapovjednika glavnog stožera, a možemo zapravo vidjeti da će se od 30. ožujka eh, imenovati potpuno nova ekipa koja će na ovome raditi. Evo vam je zapravo jedna vrlo posebna misija zato što smo trebali sve ponovno izgraditi. Trebali smo zaraditi povjerenje srednjoafričkih oružanih snaga. Trebalo je dosta vremena da nas se prihvati i zato što smo davali savjete, ali istovremeno nismo imali niti novca, niti opreme koju bismo mogli podijeliti. Danas nas se prepoznaje kao e, čimbenika potpore i e, uzima se u obzir naš savjet. Imamo prilike vidjeti također da radimo sa jednom skupinom e, časnika koji su lojalni i kompetentni. Mi smo također zapravo željeli što prije stvoriti jednu sferu utjecaja. Danas je Euman zapravo e, akter na političkoj i vojnoj sceni koji je priznat i koji u Benguju ima određeni utjecaj. I zapravo se radi o utjecaju koji nadilazi vojno okruženje. Kao prvo, vlasti Srednjoafričke republike surađuju. Redovito održavamo sastanke sa Ministarstvom obrane, ali isto tako i sa ostalim ministarstvima kako bismo se bavili globalnim pitanjima obrane. Imao sam prilike u više navrata zapravo se sastati s predsjednicom i objasniti joj kako sada stoje stvari. Mi smo također prepoznati od strane međunarodne zajednice zahvaljujući redovitim sastancima sa veleposlanicima i šefovima misija. Također smo razvili vrlo tjesni odnos sa minuskom. No ono što je važno spomenuti jeste da sa e, europskom misijom, e, odnosno europskom delegacijom imamo posebno tjesne odnose i surađujemo u okviru tog globalnog pristupa zato što smo zajedno jači. Također smo naša nastojanja usmjerili u razvoj ljudskih potencijala i reformu sigurnosnog sektora. Zapravo, možemo reći da nema nikakve sumnje da su ljudski potencijali zapravo područje u kojem najviše djelujemo vrlo je važno da se uspostavi nadzor i kontrola nad e, ljudskim potencijalima jer je to zapravo pravi ključ uspostavljanja stabilnosti i sigurnosti. Nakon što smo registrirali 7300 članova srednjoafričkih oružanih snaga, počeli smo raditi na tome da na neki način spriječimo dezerterstvo, da uklonimo one koji nisu sposobni, nisu kompetentni, kako bismo zapravo smanjili na neki način negativni učinak e, svih tih negativnih elemenata i kako bismo regrutirali posebice mlade. U sklopu toga također imamo snažnu podršku minuske kako bismo uistinu ostvarili napredak u ovome procesu. Isto tako, osim naših ciljanih aktivnosti vezanih u srednjoafričke oružane snage, u velikoj mjeri dali smo svoj doprinos uspjehu prvog okruglog stola koji je održan u prosincu 2015. godine, a koji se bavio politikom nacionalne sigurnosti i e, zakonom o e, vojsci. Osim toga, Radimo na neoperativnim elementima e, vezanima uz osposobljavanje i regrutiranje osoblja koje radi uz glavnom stožeru. Imamo e, više od 400 zaposlenih e, koji su više manje časnici, koji slijede redovito različite programe izobrazbe i obuke koje organiziramo e, u sklopu naše misije EUMAMA. Osim toga, realizacija ovakvih projekata omogućuje nam i da raste naša vjerodostojnost i naša vidljivost. Možemo primjerice istaknuti ciljane projekte rehabilitacije u vojnoj bazi Kasai, čiji je zapravo glavni cilj da se spriječi nestalnost unutar srednjoafričkih oružanih snaga. Također, velika je prednost tih projekata koje danas financiraju Francuska i Luksemburg s nekih 450 tisuća eura, omogućiti da se zapravo uz ograničena sredstva poluče vrlo duboki efekti. Također se moramo prilagoditi novo nastalom okruženju i novo nastalim izazovima. Srednjoafričku republiku zaista su potresli događaji od prošle jeseni koji su uvelike nalikovali građanskom ratu. Od tada Minuska uz potporu Sangarisa pokušava vratiti situaciju pod kontrolu. Istovremeno moramo reći da e, se i dalje radi na vraćanju povjerenja u srednjoafričke oružane snage koje je djelomično poljuljano i one su bile optužene zapravo za sudjelovanje u pobuni. Nakon tih događaja krenuli smo zajedno sa delegacijom Europske unije u analizu ove krize i stoga smo uspjeli izdvojiti četiri važne stvari. Prvo, da se nikako ne smije u isti koš trpati srednjoafričke oružane snage i antibalake, posebice kada se radi o barikadama. Zatim, da je važno potaknuti srednjoafričke oružane oružane snage da e, djeluju na vjerodostojnosti disciplini u svojim redovima. I treće, da je vrlo važno vratiti autoritet i disciplinu, posebice kada se radi o e, vojnicima koji su u velikoj e, mjeri jednostavno odlučili napustiti oružane snage i predati se agitatorima. Upravo zato nastojimo i dalje raditi na trajnoj potpori srednjoafričkim oružanim snagama. treba im naša potpora i zapravo pra, stvarno restrukturiranje ne može početi dok oni u potpunosti e, nisu zaživjeli kao pouzdana vojna snaga, a ne kao nešto što predstavlja prijetnju i potencijal za nesigurnost. E, trenutačno govorimo zapravo o tome da postoje lojalni e, akteri, ali još uvijek velikim dijelom nemamo profesionalizirane oružane snage. Od početka studenog imamo situaciju u kojoj je zapravo došao na vlast jedan ministar koji je više manje populist. To je nešto e, zbog čega je došlo do unutar do stvaranja e, zasebnih jedinica unutar srednjoafričkih oružanih snaga koje su se zapravo izdvojile i više ne priznaju autoritet e, glavnog stožera. Povratak e, srednjoafričkih oružanih snaga u vojane treba se obaviti što je prije moguće kako i oni sami ne bi postali e, na neki način skupine predatora. U tom kontekstu predsjednički i opći izbori e, moramo reći su se dobro odvili i gospodin Tuadera izabran je kao novi predsjednik koji bi trebao stupiti na funkciju 30. ožujka. Ja sam e, s njim e, održao sastanak e, skupa sa šefom delegacije Europske unije kako bismo razgovarali o izuzivima reforme centralnoafričke vojske. Mi ćemo nastaviti komunikaciju kako bismo iskoristili dvije poluge EUTM i financiranje europskih projekata. I u tim uvjetima e, globalnog pristupa e, pokazuju se ključnim e, da ostvarimo rezultate. A za to ćemo predstaviti tom predsjedniku, novom predsjedniku, konkretne mjere koje će međutim biti nepopularne i biti će potrebna snažna politička volja za njihovo provođenje. A sada e, dolazim na tranziciju prema EUTM-u. Pokretanje EUTM e misije obuke e, će ovisiti o različitim kriterijima. Prije, e, prije svega uspostavljanje demokratskih e, uvjeta u Srednjoafričkoj republici, zatim e, uključivanje oružanih snaga u proces reformi i pojednostavljena verifikacija osoblja. Naša akcija danas e, za cilj ima omogućavanje tranzicije iz EUMAMA prema EUTM-u. E I e, operativno osposobljavanje će započeti od srpnja i mi činimo sve u našoj moći da se to odvije u najboljim mogućim uvjetima. Ja zato želim e, uspostaviti e, efikasni funkcionalni zapovjedni lanac, e, jedan ogledni bataljun koji će moći pratiti tu obuku, zatim potpuno rehabilitiran vojni kamp Kasaj i vojnu bazu UKTEX koja će biti sposobna primiti ljude iz misije UETM a Europska unija neće dati opremu, nego će, se, e, nego će treće zemlje morati dati ta sredstva i kapacitete za tu obuku. Tu se radi o pick-up kamionetima i laganom oružju za pješaštvo. Za, za, za zaključak želim reći da EUMAM misija koja e, valorizira e, globalni pristup u Europskoj uniji prema jednoj zemlji koja je u krizi i u ovom e, slučaju misije EU for EMAM EUTM će nam omogućiti da e, ostvarimo e, više struke korisne učinke. Rezultati eu EUMAMA danas su konkretni i vidljivi i imamo vrlo jasno definirane ciljeve do kraja naše misije u srpnju 2016. godine i ti ciljevi u potpunom su skladu sa tranzicijom e, iz EU-mama prema EUTM-u i ta tranzicija će se e, odviti bez poteškoća što se tiče e, elementa, savjetodavnog elementa, a što se tiče elementa obuke, mislimo da će srednjoafričke oružane snage biti do tog datuma spremne da to provedu o I sljedeća važna etapa e, za EUTM biti će da se uspije u generaciji snage e, u proljeće. Posljedično tome, transformacija Oružanih snaga Srednjoafričke republike u profesionalnu vojsku ovisit će o jednom dubokom, e, dubokoj promjeni mentaliteta koja će omogućiti rekonstrukciju ponovnu i obnovu čitave zemlje. Hvala vam lijepa na ovom izlaganju, a sada ću otvoriti raspravu. E, prva je gospođa Gomeš. E, hvala vam lijepa na vašem izlaganju. Isto tako želim vam e, čestitati na obavljenom e, poslu i poslu koje obavljate. Dok vam slušam, e, mislim da ono što nam se predlaže da činimo u i Bisao bismo trebali učiniti i zbog bilo gluposti ili ljenosti, nismo to učinili niti u Libiji, a trebali smo, a međutim e, dobro znate da bez profesionalne vojske i bez adekvatne strukture koja bi pružala sigurnost na, na, na organizirani način, nema upravljanja u nekoj državi. A posebice u tom dijelu svijeta u kojem vi djelujete. i jasno mi je da, e, odnosno želim, nadam se da će ova misija imati implikacije na e, području mnogo širem od Srednjoafričke republike, jer sigurno je primjerice u Libiji da ćemo prije ili kasnije trebati jednu takvu misiju, već smo je trebali organizirati, e, međutim do sada nismo. A mislim da ćemo zaista morati se započeti suradnju sa lokalnim akterima da provedemo jednu takvu misiju. Međutim, što se tiče same Srednjoafričke republike, postoje velike pozveznice sa Libijom i brojni problemi Srednjoafričke republike su povezani sa situacijom u samoj Libiji i e, tijekom oružja, odnosno trgovinom oružja koja prolazi kroz e, Srednjoafričku republiku, a ili dolazi iz Libije ili ide prema Libiji. Zato vas želim pitati kako u, u vašem radu e, koji je, kao što ste sami naglasili, težak i kompliciran iz različitih razloga, jer s jedne strane postoji ta e, populistička tendencija koja zapravo ide protiv vaših nastojanja gdje pokušavate e, reformirati e, vojsku, službenu vojsku, s druge strane formiraju se paravojne e, snage. Ali htjela sam vas pitati kako vi vidite ovaj utjecaj iz Libije, posebice u Eh, skladu s činjenicom da na sjeveru Libije djeluje Islamska republika koja pokušava naći rute za prodor, prema jugu, znači eh, gdje se nalazi Niger. I isto tako održavate li neke komunikacije sa operacijom eh, EUNAFOR Sofia koja isto tako uvelike povezana sa situacijom u Libiji. I na kraju u pogledu pitanja opreme za oružane snage. Rekli ste da ćete trebati za to doprinose od trećih zemalja. Je li to izvedivo? Izvedivo jest, međutim, da li naknadno to možemo kontrolirati i, i vršiti nadzor ili bismo možda trebali ponovo razmisliti o našem temeljnom cilju. Zato što onaj koji, a, koji snabdjeva oružjem, on ima i, i nadzor i kontrolu nad tim oružjem, zar ne? Hvala, gospođo Valero. Hvala vam, evo samo ću pričekati da stavite slušalice. Htjela bih se e, vratiti na ono što je, osvrnuti na ono što je rekla gospođa Gomeš, jer ja sam e, sudjelovala izaslanstvu u Srednjoafričku republiku. Moram reći da je posjet bio vrlo dobro organiziran, vrlo uspješan i uspjeli smo konstatirati da da je zaista su rezultati vašeg rada povoljni. Odjek je bio pozitivan i u javnosti, a i među političarima i stvarno su svi elementi bili vrlo pozitivni. Sastali smo se sa predstavnicima Ministarstva obrane i ministar obrane isto tako rekao da im je potrebna oprema i to isto rekao gospodin general. Međutim, u pogledu te opreme i to je ono što je rekla gospođa Gomeš, kako da zadržimo kontrolu, nadzor nad tom opremom, odnosno kako da osiguramo da ona ostane u rukama ljudi u kojima, u čim treba ostati, odnosno u pravim rukama, jer često, kao što ste rekli, dolazi do e, promjena u, u kadrovima među vladajućima i kako da osiguramo da ta oprema koja će se pribaviti ostane u pravim rukama i da ne padne e, u ruke e, paravojnih snaga. To je naravno teško pitanje, komplicirano pitanje zato što je potrebno naći izvore e, iz kojih ćete dobiti tu opremu. Zatim sljedeće pitanje koje se odnosi na izvješće o e, iskorištavanju i e, seksualnom napastovanju djece. Vojnici su seksualno napastovali djecu i e, nedavno smo vidjeli da je jedna mlada djevojka se morala upustiti u oralni seks sa francuskim vojnikom koji je bio uključen u operaciju Sangaris. To nije slučaju samo e, s operacijom Sangaris, nego i brojni vojnici UN-a i, i, i drugi su uključeni u takve aktivnosti. Međutim, nitko nije bio kažnjena. Te osobe bi trebali biti kažnjene na propisan način. Kada bi se to dogodilo u Švedskoj, e, te bi e, osobe bile podložne vrlo oštrim sankcijama jer se radi o žrtvama djeci. Zatim, ono što se dogodilo 2014. zločin protiv e, djeteta, e, što, kakve su sankcije, ukinuli se plaća toj osobi, e, dođeli do suđenja. Što vi mislite o takvim skandalima? Provodite li vi neke vrste obuka ili neke vrste osposobljavanja ili provodite li neke kampanje podizanja svijesti o takvim situacijama, takvim aferama. Isto tako što činite u pogledu toga da se zaista izvrše sankcije jer ukidanje plaće za određenu osobu nije dovoljna sankcija, potrebna je prava sankcija. Evo zanima me kako se vi bavite tim pitanjem, kako vi to vidite. Ja bih htjela sada dati nešto posla i poljskoj kabini, pa ću postaviti ovo pitanje na svojem eh, materinskom jeziku. Generale, hvala vam na vašem eh, vrlo sveobuhvatnom izlaganju. I tijekom eh, našeg posjeta, nakon sam sudjelovala eh, zajedno s gospođom Valerom, Valerom mogli smo vidjeti kako lokalno stanovništvo i kako su tadašnje vlasti isto tako cijenile vaše napore i kako su bile zahvalne i na ostalim misijama, uključujući EOFOR. Međutim, čuli smo od njih da angažman drugih snaga nije u tolikoj mjeri djelotvoren i oni su htjeli da se Europska unija na terenu angažira u najvećoj mogućoj mjeri i zato sam zadovoljna što smo uspjeli razviti ovu misiju. Kako vi cijenjujete razvoj situacije, znači nakon e, godine dana djelovanja? Kakav je, kakvo, je, kakvo je stanje, sigurnosno stanje u Srednjoafričnoj republici? I kakve su tenzije između Antibalaka i e, Salaka? Mislite li da su te tenzije na neki način odraz tenzija unutar oružanih snaga Srednjoafričke republike? I da li možda možemo reći da smo uspjeli na neutralan i da smo uspjeli postići neutralno i Um, nepristrano uključenje oružanih snaga Srednjoafričke republike. Zatim, do koje mjere možemo razoružati neke od grupacija koje su bile uključene u ovaj um, strahoviti krvavi rat? Isto tako, htjela bih iskazati svoju zabrinutost u pogledu ovog uh, pitanja vojne opreme koju bi se potencijalno trebalo pribaviti za Oružane snage Srednjoafričke republike. To je možda povezano sa onim mojim pitanjem u pogledu nepristranosti. Mm, kak, e, koje stanje obučenosti vojske i kakav im je moral? Jesu li oni spremni Mm, odigrati svoju ulogu kao jedne nepristrane e, vojne snage da e, iznađu pravu istinu i srednji put između zaračenih strana. Generale, e, dajem vam riječ i radujem se vašim odgovorima. Hvala vam na svim ovim vrlo interesantnim pitanjima. Prvo pitanje koje se odnosilo na e, utjecaj iz Libije i iz drugih mjesta na situaciju u Srednjoafričku republiku. Moram reći da konflikt e, koji danas traje u Srednjoafričkoj republici jest e, konflikt koji već dugo traje, to je povijesni konflikt između različitih etničkih skupina, a 2014. su je taj konflikt poprimio nove aspekte i o tome se danas više govori u medijima, ali međutim iz perspektive oružajnih snaga i javnosti radi se prije svega o etničkom sukobu integrista i e, muslimanskih etničkih skupina. I taj konflikt je, e, je centriran u Centroafričkoj republici koja dijeli šest granica sa šest različitih e, e, država i Boko Haram je jednostavno mogao se probiti u tu državu. Međutim, danas ne vidim neke naznake prisutstva Boko Harama u samoj Srednjoafričkoj republici ili utjecaja iz Libije. E, sudanski čatski plaćenici e, upadaju u e, ovu zemlju, to je isto tako povijesna činjenica. Međutim, libijski utjecaj još uvijek nije uočen. Međutim, mi e, u međunarodnoj zajednici u Europskoj uniji smo uvijek jako osjetljivi na ta pitanja i uvijek smo e, vrlo spremni e, pomoći različitim zemljama da se bore protiv terorizma. Međutim, nije isključeno da se sutra dogodi neki atentat, neki napad povezan sa integristima sa sjevera. Međutim, to nije u kulturi i u mentalitetu lokalnih populacija da e, se na taj način ponašaju i da izvršavaju takve napade. A Srednjoafrička vojska danas je suočena sa problemom e, koji e, se svodi na embargo na uvoz oružja. Taj embargo je za cilj imao sve različite e, oružane skupine, e, jer e, prave oružane oružane snage Srednjoafričke republike praktički nisu postale do 2013. I taj embargo danas blokira napredak oružanih snaga Srednjoafričke republike zato što se radi o vojsci koja još uvijek nije u potpunosti efikasna i operativna. I između ostalog i zato naša misija EUMAM je određena vrsta tranzicije, e, odnosno tranzicijske pomoći koja će pomoći oružanim snagama u toj tranziciji i onda nakon toga će nas naslijediti EUTM. E, to uspostavljanje potpune funkcionalnosti će trajati neko vrijeme i morat će biti popraćeno reformom e, sigurnosnog sektora. Ta reforma danas je u rukama Minuske, a mi s njima surađujemo kako bismo korak po korak mogli ponovo izgraditi tu vojsku. E, prvo moramo uspostaviti okvir. U sklopu reformi sigurnosnog sektora mi smo u potpunosti nanovo definirali političku politički pristup, odnosno sigurnosnu politiku i pokušali smo vidjeti na koji način se ono što smo definirali može provesti u praksi. Danas imamo situaciju gdje postoje s jedne strane E, obrambene snage, odnosno srednjoafričke oružane snage i s druge strane postoje e, unutarnje snage sigurnosti i reda. Situacija je za sada podijeljena i treba pronaći jedan format snaga koje su u stanju reagirati na postojeće prijetnje i koje su se u stanju prilagožavati unutar određenog proračuna. Srednjoafričke oružane snage imaju vrlo ograničeni proračun kako kontrolirati opremu koja će biti dana srednjoafričkim oružanim snagama. To jest problem. Radi se o problemu koji će biti riješen u trenutku kada bude uspostavljena vojska s vrlo čvrstim okvirima. Na tome danas radimo. Želimo ići u restrukturiranje bataljun po bataljun kako bismo uzeli u obzir sve moguće sadašnje zapovjedne lance i kanale komunikacije koji bi potpali pod nadležnost Ministarstva obrane. To je ono što pokušavamo sada učiniti. Što se tiče navoda o um, seksualnom uznemiravanju i spolnim kaznenim dijelima, da, to su definitivno vrlo zabrinjavajuće stvari koje treba pomno istražiti. 2014. godine imali smo situaciju um, u Euforu gdje se radilo o jednom konkretnom članu osoblja. Mi osobno nismo imali takvih situacija u našim redovima. Radi se zaista o situaciji u kojoj se treba preuzeti i politička i osobna odgovornost vezanu uz kontrolu snaga na terenu. Države članice su te koje moraju kazneno goniti one koji su počinili takva kaznena djela. Kada govorimo o Euforu, naša zemlja je već e, reagirala i krenulo se sa pravnim e, koracima s postupkom koji će se definitivno privesti kraju i za to su predviđene odgovarajuće sankcije. Mislim da Europska unija savršeno reagira kako bi izbjegavala ovakve daljnje situacije. trenutačno imamo nultu stopu tolerancije, to je važno reći. Ja i za to posebno imenovani časnik redovito podsjećamo na informacije i preventivne mjere koje su na raspolaganju, a isto tako tu smo da bismo dali potporu svim eventualnim istragama koje će se provesti ako se za to ukaže potreba. Što se tiče Europske unije, ja bih rekao da je situacija pod kontrolom. Gospođo predsjedateljice, vi ste također posjetili Srednju Afričku republiku i sami ste mogli vidjeti u kojoj mjeri tamo cijene aktivnosti Europske unije. Ja bih rekao da se aktivnosti Europske unije cijene upravo zato što Europska unija primjenjuje e, globalni pristup koji se na terenu provodi u dobro definiranim uvjetima. Mi u suradnji s delegacijom Europske unije pokušavamo djelovati kao potpora u preuzimanju odgovornosti od strane lokalnih vlasti. Treba se oslanjati na lokalne resurse. To je ono što stanovništvo traži. Dakle, mi odgovaramo na težnje lokalnog stanovništva i na taj način dobivamo na vjerodostojnosti i na taj način nas se prihvaća, tim više što su rezultati koje polučujemo opipljivi. Nema razvoja bez sigurnosti, nema sigurnosti bez razvoja i nema ljudskih prava bez sigurnosti razvoja. To je rekao Kofi Annan i ja se s njime u potpunosti slažem. I upravo je to pristup koji njeguje Europska unija kako bi na taj način uspostavila državne institucije i na neki način ublažila patnje lokalnog stanovništva. Upravo zato razina prihvaćanja onoga što činimo jest gotovo stopostotna. Naš amblem e, je apsolutno prihvaćen posvuda i redovito smo u kontaktu sa visokom predstavnicom kako bismo uistinu odgovorili na stvarne potrebe na terenu. Mislim da smo uspjeli intervenirati, ja sam sam intervenirao kod ministra kako bih objasnio da raspoređivanje e, srednjoafričkih oružanih snaga na način na koji se to činilo nije rješenje, zato što će Europska unija kasnije u svojoj misiji imati poteškoće nastavili se na isti način. I zapravo mi je drago da su me saslušali, zato što je naša zadaća zadaća koja nadilazi neke od stvari o kojima smo do sad govorili. Također, naša je operacija različita u odnosu na ostale zatim što smo mi u potpunosti integrirani u srednjoafričke oružane snage. Zaista smo stvarili snažan utjecaj na njih. Ono što je ključno za EUTM koji kasnije treba preuzeti. Isto tako kada pogledamo situaciju u civilnom sektoru vidimo da su tamo savjetnici e, s kojima smo radili koji su vrlo aktivni u ministarstvima. To je dobra stvar. Što se tiče situacije u zemlji, ja bih rekao da smo prije posjeta e, pape 30. studenog zaista bili u mnogim dvojbama, bojali smo se da će doći do incidenata, bojali smo se sve do dolaska pape različitih potencijalnih kaznenih dijela. To je na neki način, dakle njegov posjet bio okidač, zato što je prvi puta došlo do situacije u kojoj se muslimanska zajednica okupila u jednom susjedstvu i krenula u susret kršćanskoj zajednici i ostvareni su prvi kontakti. To je zaista bio jedan simbolički čin. Nakon toga osnažena Minuska uspjela je osnažiti svoje pozicije u gradovima, što je dovelo do pada razine kriminala a isto tako raspoređivanje e, srednjoafričkih oružanih snaga u problematičnim četvrtima u velikoj je mjeri tome doprinjelo. Situacija je stabilna. Također možemo vidjeti da je u e, provincijalnim područjima zapravo došlo do političke aktivacije nekih oružanih skupina. Međutim, da bi njihovo uključivanje u politički život zemlje funkcioniralo, potrebno je provesti razoružanje, razvojačenje i reintegraciju. pronaći će se sredstva da ih se uključi u taj proces. Mislim da će EUTM na kraju naše misije u srpju naići na dobru situaciju, ali moramo uistinu biti vrlo pragmatični u našem pristupu i moramo se boriti protiv onih koji žele E, da zemlja ne napreduje. Trebamo dati potporu srednjoafričkim oružanim snagama i slijediti želje lokalnog e, stanovništva. Dakle, treba biti oprezan, ali treba raditi na tome da stanovništvo prihvati pomirbu i na taj način se stane na kraj krizi. Hvala generale. Evo time završavamo ovu točku dnevnog reda. Čuli smo ažurirane informacije o stanju u jednoj od najvažnijih europskih misija, a kada je riječ o Srednjoafričkoj republici i dalje ćemo nastaviti pratiti sigurnosnu situaciju u našem južnom susjedstvu zbog mogućih e, reperkusija iste na Sjevernu Afriku i s obzirom na napore u pravcu stabilizacije koji, koje poduzima EOMAM. Hvala generale što ste izdvojili vrijeme za nas i razmijenili gledišta s nama.